Dobar dan svima, nadam se da ste proveli ugodan vikend, a i temperatura međuvremenu porasla, što je lijepo. Mogli bismo usvojiti dnevni red ako nema prigovora, a vidim da ih nema. Zapisnik eh, sa, sa sastanka održanog 22. i 23. siječnja se usvaja u slučaju da nema prigovora, a vidim da ih nema. Priopćenja predsjednice nema, pa ćemo odmah... Gospodin Wim van de Kamp se javlja za riječ. Hvala lijepo. Htio bih jednostavno da se doda još jedna točka dnevnog reda. Koliko sam shvatio, vi ste jučer proslavili 39. rođendan u ime odbora za e, promet i turizam. E, želim vam sretan rođendan. Neću vam otpjevati pjesmicu Sretan rođendan, to bi bilo prikladnije da to odbor za kulturu učini, ali u svakom slučaju želim vam sve najbolje. I e, od sada pa do onog lijepog okruglog 40. rođendana. Hvala vam zaista e, da ste mi odbora čestitali rođendan. Ali i još sam mlađa od gospodina Makrona, pa dakle, e, još ima nade. E, hvala lijepa zaista na vašim lijepim željama da čovjek stari Allez, on commence par le premier point. C'est la présentation par la... Prva točka našeg dnevnog reda je postupak komisije o nadzoru e, psiholoških testova i e, e, sposobnosti, dakle provjera sposobnosti s medicinske strane pilota. Prije nego što se to usvoji, e, parlament može dakle se informirati u tom tekstu. Komisija još uvijek može izmijeniti svoj tekst, pa se nada da će Europski parlament danas e, konstruktivno dati prijedloge dakle, o e, tim provjerama i psihološkim testovima za one e, članove e, zrakoplovnih e, posada koji su dakle u putničkim kabinama. Dajem odmah riječ našem gostu. Hvala lijepa. Ja sam tu sa kolegom iz komisije i kolegicom iz EASE. Sve skupa počelo je kada je pao njemački avion u ožujku 2015. godine. Tada je izdan prethodni, e, dakle jedan e, predizvještaj o e, toj nesreći, a isto kako su izdali i materijale i analize o e, psihološkim aspektima i e, sve se temeljilo na onim izvornim analizama francuskih nadležnih vlasti. Njemačka je e, agencija sudjelovala na e, izradi toga kao što i predstavnici e, glavne uprave MUV iz komisije. I govorilo se o promjenama vezanim za medicinske testove, zatim kako treba povjeravati koriste li te osobe droge ili alkohol. Izvješće je poslano nadležnim vlastima i e, pokušalo se spriječiti nekompletna ispitivanja. Na kraju e, se smatra da će propis e, vezan za rezultate svih ovih istraživanja stupiti na snagu na proljeće. Htio bih se sada osvrnuti na određene detalje, recimo obvezna E, provjera na sumce, korištenja alkohola ili droge, a isto tako provjere za slučaje da je do nesreće došlo i isto tako kako se dalje provjerava i testira ako je rezultat i jednog testa bio pozitivan. Istovremeno ne smije se dovesti u pitanje pravednost prilikom rada na tome. Komisija je načinila jedan plan već 2015. godine. Svi su dionici sudjelovali o tome, a EASA je od proljeća, od prosinca 2015. do proljeća 2016. godine organizirala čitav niz radionica. EASA je donijela mišljenje, ažurirala se uredba iz 2012. godine 965. I to je rezultiralo e, tekstom iz prosinca 2016. godine o medicinskoj e, sposobnosti i e, na kraju je nakon konstruktivne rasprave sve ovo bilo usvojeno prije e, par mjeseci, a kada se završi s cijelikupnim postupkom nadzora, e, uredba iz 2016. godine trebala bi stupiti na snagu na ljeto ove godine. Koja se provedbena pravila ovdje trebaju uzeti u obzir? E, Čistav niz mjera, psihološka provjera E, posade zrakoplova prije nego što netko e, dobije dozvolu za e, rad u jednoj zrakoplovnoj kompaniji. Nadalje, omogućiti pristup programu za potporu posadi u psihološkom smislu. Dakle, piloti moraju imati pristup psihologu i za slučaj potrebe da moraju biti u mogućnosti ne raditi neko vrijeme. Isto tako treba napraviti e, sustav testiranja pilota i ostale posade za e, droge, odnosno alkohol, prije nego što se zaposle u toj zrakoplovnoj kompaniji. E, nadalje treba e, uspostaviti način testiranja da li se odnosno podgavanja test testiranju droga, odnosno alkotestu, u različitim situacijama nakon određene nesreće za slučaj osnovane sumnje i isto tako ako je osoba suspendirana i nakon toga se vratila na posao. Također bit će potrebno da se nasumce provode alkotestovi kako pilota, tako ostale posade jest e, mjera koja će vršiti zrakoplovne kompanije prema upustvima EAZE. To se već odvija u nekim zemljama uspješno, primjerice zrakoplovna policija u Nizozemskoj vrši takva testiranja. A prijedlog omogućuje da se i izvan sustavne inspekcije druga tijela budu ta koja budu ovlaštena da provjeravaju nasumce, e, pilote i posade, a što se tiče alkohola i drugih substanci koje dakle nisu alkohol. I na posljedku kako bi se izbjeglo da se unosi previše amandmana u uredbu, mišljenje e, koje je vezano za to će također vrijediti. I za kraju mogu samo reći da je radna skupina koja je radila na nesreći e, German Wingsa uvelike pridonjela e, da ova uredba bude napisana. Hvala lijepa. Sada je riječ Vimu van de Kampu. Hvala lijepa. Mislim da se radi o vrlo korisnom sastanku i e, mislim da ovdje možemo točno vidjeti što komisija sada radi na ovom pitanju, što radi u suradnji s EAZom. Radi se o vrlo pozitivnom postupku. Parlament na ovaj način može biti upoznat s time što se sada događa. Zahvaljujem predstavniku komisije na vrlo jasnoj prezentaciji i zaista nam je objasnio koje se mjere poduzimaju, jer e, to je bila tragična nesreća gdje je njemački zrakoplov pao u Francuskoj, a tamo je bilo mnogo njemačke djece. E, pitam se da li se testiraju druge supstance, ne samo alkohol. Ponekada ljudi E, ne piju, ali su pod utjecajem droga. Da li je komisija nešto planirala u tom smislu u suradnji sa EASom? Drugo, što je sa ljudima koji pate od depresije? Jer u ovom slučaju nije se radilo o nekome tko je uzimao drogu ili alkohol, već je imao depresiju. Možda ste to i rekli, međutim ja nisam to primijetio u vašem izlaganju. I još nešto. Ova pravila možda su dio općih pravila o sigurnosti. U slučaju ove nesreće, jedan od bitnih e, aspekata bila je činjenica da se vrata pilotske kabine nisu mogla otvoriti. E, možete li nam reći je li nešto predviđeno vezano za vrata u ovim novim pravilima? Hvala gospodine Van de Kap. Izmael Ertug ima riječ. Hvala lijepa. Ja zahvaljujem komisiji i mislim da su predložene mjere važan daljnji dio toga da se poboljša europska arhitektura što se tiče značnog prometa, posebice i tu sam ja istog mišljenja kao i kolega Wim van Kamp, smatram da će te mjere u budućnosti moći onda e, spriječiti i ove scenarije kao u ovom slučaju pada leta German Wingsa. Mislim da je to nešto što dugujemo žrtvama i članovima njihovih obitelji. E, posebice po mom mišljenju treba podržati obvezu koja bi vrijedila diljem Europske unije za aviokompanije da um, izrade programe podrške za pilote i piloti, mislim da se tu svi slažemo oko toga, da moraju imati mogućnost da iz zdravstvenih ili psiholoških poteškoća nađu neki izlaz jer su to upravo one situacije koje ako, ne, ako se ne riješe mogu ugroziti sigurnost zračnog prometa. Mi kao socijaldemokrati tražimo isto tako i od EASE, da detaljna pravila uskoro objavi da se kod toga temelji na već postojećim uspješnim programima i na najboljim praksama s tim u vezi. I jedna zadnja rečenica s tim u vezi Posebice bih ukazao na eh, europsku inicijativu EPPSI. Tu naime imamo psihologe i liječnike za pilote, te isto tako i same pilote koji već rade na tome da prikupe takve najbolje prakse. Još jednom zahvaljujem komisiji i eh, želim im sve, najbolje. Hvala lijepa Ertu, gospođo Meissner. Hvala. Hvala i na izlaganju strane komisije. Nisam sve uspjela uspjela čuti zato što sam morala voditi još jedan drugi razgovor, ali ipak znam koliko je to važno, ne samo zbog pada aviona Germanwingsa, već isto tako općenito da pogledamo kako možemo provjeriti zdravstveno stanje e, članova posade. Moje prvo pitanje je sljedeće. Mislila sam da se tu prije svega radi o zdravstvenom stanju pilota, ali da je sada cijela posada uključena u to. stoga jedno moje, jedno moje pitanje sada e, to, hoće li se i dakle kabinska posada testirati na alkohol, na droge ili na neke psihološke probleme ili samo pilota? Drugo pitanje bi za mene bilo sljedeće, naime baš kod e, slučaja Germanwingsa su psihološki problemi e, bili e, tu glavni i zanima me kao pilot ili kao član kabinske posade, ako netko ima psiholoških poteškoća, postoje tu neki pokazatelji da znamo koje bi tvari mogle biti dozvoljene, a koje ne onda. Jer kod pilota ili kod članova kabinske posade može doći do psiholoških problema, događa se i burnout i postavlja se pitanje što je dozvoljeno, a što ne. I te isage koje se onda moraju provesti kako bi tu dobili e, prekle situacije, e, pitanje je kako se to može sa zaštitom podataka uskladiti. To je naravno vrlo teško. S jedne strane želimo da se ovo sve spriječi, da se ne može dogoditi opet kao kod slučaja Jimmy da jedan pilot E, uzme za taoca sad cijeli zakopov i da s time e, dovede do smrti svih tih ljudi, ali s druge strane želimo se previše umiješati niti u privatne živote pilota ili kabinske posade. Spomenuli ste i testiranje na alkoholu. Ja mislim da je kod pilota ograničenje nula promila, ali vrijedi li to i za kabinsku posadu i koliko to vrijedi unaprijed prije leta, jer oni kad kad su jako dugo dežurni ili e, imaju pauzu između letova. I ako imamo pilotkinje recimo, e, utječe li trudnoća na njihovu sposobnost e, letenja aviona, dokad one smiju letiti i avione i znam da naravno većina je pilota, ali ima i pilotkinja. Hvala. Hvala, gospođa Kilonen, izvolite. Dragi kolege, evo imam pitanje za predstavnika Europske komisije. A, moje pitanje vezano je upravo za taj dramatični e, pad leta German Wingsa. Kada ste razmotrali mjere E, koje želite uvesti, jeste li se pitali bi li se mogle uvesti i neke druge mjere kako bi se spriječile nesreće takve vrste? Je li se razmotrilo i druge mogućnosti? Primjerice da se u pilotsku kabinu može ući i neki drugim putem. Nadalje, nešto vezano za sprečavanje nesreća takve vrste, a to se može odnositi i na druga prometna sredstva. Je li e, o tome komisija razmislila, na primjer, da li bi takve propise mogli napraviti i za druga prevozna sredstva, primjerice za željeznički prijevoz, autobuse i tako dalje. Da li se u ovakvim slučajima razmotrilo mogućnost uvođenja drugih preventivnih mjera kako se ovakve stvari ne bi ponovile? Hvala, gospođi Kilonen. Ja imam dva pitanja o tome da se neke stvari malo više preciziraju. Govorili ste o alkotestovima koji bi se trebala izvoditi nasumce. Mene zanima na koji način će se oni konkretno provoditi. hoće li se određivati dopuštena stopa alkohola u tom propisu ili će pak svaka europska država sama određivati maksimalne granice. A drugo, što konkretno znači načiniti e, psihičku procjenu? Hoće li se postavljati E, standardizirana serija pitanja u cijeloj Europi koje bi imali za cilj da bilo koja osoba koja ima psihičkih problema jednostavno e, bude tako otkrivena i e, da se joj se onemogući da radi kao pilot ili u putničkoj kabini. Hvala. Sad dajem riječ gospodinu Rikeu. Hvala predsjednice. najprije dopustite zahvalim komisiji i agenciji na njihovu radu. Zastrašujuće kada znamo da je do tog rada došlo nakon te tragedije s kojom smo upoznati, to je prava tragedija. Dakle, imam jedno pitanje o normama i organizaciji. Kao prvo, tko određuje prirodu testova? Dakle, koje psihoaktivne tvari će biti testirane prilikom testiranja, dakle što se alkohol tiče u redu, ali postoje brojne e, psihoaktivne tvari koje su moguće, neke su, su svrhe liječenja, a druge su opojne stvari. Dakle, tko će uspostaviti taj popis, da li će biti obvezujući ili proizvoljni, dakle, da li će se testirati sve ili samo dio tog popisa. A drugo, ako sam dobro shvatio, to je nešto zašto su zadužene države članice. Dakle, ako je situacija jako asimetrična, dakle, da li komisija može kontrolirati, poticati ili možda nešto više poduzeti. Treće, tko u državama članicama je nadležan za taj nadzor? Koje je, koje je to tijelo zaduženo za kontrolu i da li to tijelo može samo biti kontrolirano? Četvrto pitanje, da li komisija predlaže neke mjere? To jest, ukoliko su testovi pozitivni, da li je to nešto što ovisi o diskreciji poduzeća, države članice ili na komisiji da predloži neke mjere. Dakle, ako otkrijemo nekog pilota koji ima 2,5 grama alkohola u krvi, sigurno će ga se spriječiti da leti, ali što poslije? Što se poslije toga poduzima? Koje su potencijalne konsekvence takvog čina? I zadnje pitanje, da li ćemo se postarati da imamo iscrpne kontrole, dakle, da li će to biti proizvoljna kontrola ili ćemo se postarati da na kraju cjelokupno osoblje bude kontrolirano u datom trenutku i u takvim omjerima koji će biti prihvatljivi. Dakle, <laughs> može se desiti da sam ja alkoholičar i da me nitko ne, ne uspije kontrolirati ili mogu postati alkoholičar ili mogu slučajno imati koju čašicu više u organizmu, ali evo, želim sažeti duh pitanja. Dakle, imam dojem Htio bih znati, dakle, da li je to popis dobre prakse i poticaja koje treba uspostaviti ili ćemo ići ka većim pojedinostima glede prirode, proizvoda, kontrole, kontrole, kontrole i tako dalje. I evo, zadnje pitanje. Što se tiče letova koji polaze sa e, europskog, europske zračne luke na neke druge zračne luke, da li se može dakle, e, kontrolirati osoblje, dakle osoblje kompanije koja nije europska. Hvala, gospodine Born. Hvala vam, gospođo ja Zahvaljujem također i Aziji komisiji. Ali imam tu još jedan problem. Piloti su i vozači motornih vozila i točno je da ako netko recimo izgubi svoju vozačku dozvolu e, u cestovnom prometu zbog toga što je koristio alkohol i droge, a onda i dalje može zadržati svoju letačku dozvolu primjerice ili kako to ide ili postoji li razmjena informacija pa onda ta, ta, ista osoba izgubi letačku dozvolu ako joj je oduzeta vozačka dozvola. Merci beaucoup, monsieur Ko. Naša hvala, gospodin izvolite sada vi imate riječ. Hvala predsjednice. Evo imam jedno kratko pitanje. Evo, razgovaramo o ovim testovima, na primjer e, test krvi za neke psihoaktivne tvari u nečoj krvi i tako dalje. Na primjer, to se provjerava. Može li pilot ili član e, posade odbiti da se podrgne takvim e, testiranjima, jer postoje neke situacije u kojima u okviru prava rada se odbiju neke invazivne metode. Sad jasno mi je da je ovo možda neka drugači, druga situacija, ali htio bih samo da mi se to razjasni. Dakle, da li postoji mogućnost za pilota ili člana posade da odbije tako što i e, u tom slučaju koje bile posljedice moguće. Hvala gospodine Deli. Gospodin Marinesko, izvolite imate riječ. Hvala predsjednice. Koliko sam ja upoznat s situacijom, komisija u suradnji sa Azom, u svakom slučaju je to komisija, priprema program za nove provedbene i delegirane napravila temeljem e, nove uredbe za koju se nadam da će biti objavljena nekad u lipnju u službenom listu. Dakle, pitanje je sljedeće. Kada ste zakazali novo sekundarno zakonodavstvo koje je povezano uz ovo, e, ovu temu, a temeljem novih odredbi nove uredbe. Hvala vam gospodine Marnesku. Prije nego odgovorimo, odnosno dobijemo pitanja na razna pitanja, želim pozdraviti 15 studenta sociologije iz sveučilišta iz Luvena. Gdje su? A, tamo su. Vi ste studenti sociologije. Pa ustanite se, ne bojte se. Želim vam dobrodošću na odbor za transport. Evo, to su mladi ljudi koji predstavljaju budućnost Europe. Dakle, pozvao vas je gospodin Bele. U svakom slučaju, dobro ste došli na rad našeg odbora. Dobro, Idemo dalje, dakle sada ćemo saslušati odgovore Europske komisije. Riječ imate vi, gospodine Žakin Lekin, izvolite, imate riječ. Hvala, nastavit ću odgovoriti na ova raznorsna pitanja. Najprije posljedno pitanje da li će testovi biti povezani za droge, alkohol ili obje. Dopustite još jednom da razjasnim ovo pitanje. U određenim slučajima imat ćemo sustavno testiranje na droge i alkohol. Dakle, sustavno testiranje će biti napravljeno nakon zapošljavanja uslijed incidenta ili nesreće ili temeljem opravdane sumnje. U ovim okolnostima bit će testiranja i na opijate i alkohol. Također će biti i proizvoljni testovi na droge i alkohol nakon rehabilitacije. Dakle, provjera u biti da li je pilot sposoban letjeti. A sada, glede ove proizvoljnosti u okviru programa RAM ili od strane nacionalnih tijela, obveza u okviru koje ova odluka, odnosno uredba E, ono što nameće jeste testiranje na alkohol. Dakle, to testiranje, alkotestovi morat će biti napravljeni u svim državama članicama, a postoji još mogućnost da države članice, ukoliko to žele, također povedu proizvoljno testiranje na opijate, no to neće biti obvezno i države članice su te koje će odlučiti da žele sudjelovati u toj vrsti testiranja. Postavljam nekoliko pitanja o, koja se tiču depresije i što se po tom pitanju može poduzeti. Glede ovoga želim se osvrnuti na ono što sam rekao na samom početku. Dakle, ovo, kao što rekao, nije jedino, jedina pravna zakonodavna uredba e, do koje je došlo nakon radne skupine German Wingsa. Već smo u okviru parlamentarnog rada imali mišljenje 0916 e, gdje se radilo o tome, o potrebi da se provedu dakle testiranja, izrade, potpune analize. Dakle, imali smo druge zakonodavne okvire u čijem okviru smo to mogli raditi Evo, ovdje smo, dakle, do toga je došlo nakon e, situacije dakle sa pilotom German Wingsa koji je bio depresivan i koji je to skrivao od poslodaca. Imamo druge instrumente koje se može i treba koristiti kako bi se omogućilo pilotima koji pate od depresije da se jave i traže pomoć od kolega. preskočio bih na neka jednostavna pitanja. Dakle, da li se neeuropske kompanije testiraju kada sljeću na europska zračne luke? Da. Dakle, to nije vezano isključivo uz europske zrakoplovne kompanije, već i sve one koje koriste europski zračni prostor. Da li će izgubiti e, dozvolu za letenje ako izgubim i vozačku dozvolu? Odgovor je da, ali to nije nešto što je ustanovljeno u ovom mišljenju, već je to pravilo eh, od ranije, dakle koje već postoji, koje je na snazi. Druga testiranja, da li će biti proizvoljna ili kompletna, to ovisi. Dakle, ova testiranja koje predlažemo su temeljena na ocjeni rizika i to je pristup koji je odredila EASA, a e, zatim e, po zapošljavanju nakon e, određenog incidenta ili nesreće tu imamo sustavne kontrole. Dakle, oni koji su sudjelovali u tome i koji žele sklopiti novi radni ugovor, oni će biti testirani. Što se događa ukoliko je test pozitivan? Da će prva posljedica biti ta da se neće moći letjeti, voziti zrakoplov, pa, da, dakle, zračna kompanija treba e, povući dužnosti tog e, pilota i to su još neke druge mjere, ali koje se ne sadrže u ovoj uredbi, već u već postojećim e, pravilnicima koji su već na snazi. Postavljeno je pitanje o tome da li piloti ili kabinsko osoblje trebaju biti testirani. na psihoaktivne tvari nakon zapošljavanja, incidenta, nesreće. Dakle, u biti svi testovi bit će obavljeni i na pilotima i na kabinskom osoblju. Dakle, svim, cjelokupnom osoblju koje djeluje na određenom letu. Koje su posljedice ukoliko pilot ili neki drugi član osoblja odbije testiranje, pa u biti to za nas znači da ta osoba ne može letjeti? I naravno treba onda vidjeti koje e, mjere treba poduzeti dalje s tim u vezi, ali u svakom slučaju ta osoba će odmah biti poučena s dužnosti. Dakle, to pitanje da li će biti biti detaljni pravila o programima podrške. Što se toga tiče, molim Easu da tu kaže detaljnije što oni rade o AMC materijalu. Najpša hvala. Dopustite da vam objasnim kakva je situacija sa programima podrške i kako će psihološka ocjena biti napravljena. Dakle, što se tiče programa podrške, funkcioniranje tog programa naravno uzme u obzir sve najbolje prakse koje su postavljene, koje postoje u Europi. Dakle, kada smo radili na izradi ovog mišljenja, imali smo doista dubinsku analizu svih programa podrške koji već postoje u Europi i uvidjeli smo da ne postoje jedinstvena pravila za sve. Dakle, postoje različite vrste programa podrške koji jako dobro funkcioniraju već i mi ćemo njima omogućiti da i dalje nastave funkcionirati. Ono što je najvažnije, što svi ti dobri programi imaju zajedničko, jeste da jamče povjerljivost. No, mora postojati odredba, odredba da u određenim slučajima ta povjerljivost može biti pre, e, prekršena i da se informacije dostavljaju e, državnim tijelima. Dakle, EPSI, EPSSI, kao što smo spomenuli, sudjeluje u ovom radu, a ASA doista uveliko podržava ovaj e, forum raznih dionika gdje se piloti, e, psiholozi i drugi sastaju. Rečeno je da bi možda trebalo imati jedan e, standardni obrazac psihološke provjere. U našem ocjeni učinka i u nasljedu dokumenta otkrili smo da ne bi trebao postati jedinstven standard, jer psihološki Ka selekcija je način za zrakoplovnu kompaniju da radi odabir pilota, a s obzirom da oni imaju različiti radno okruženje i različite okidače stresa, ovisno o vrsti zrakoplova i području gdje rade, onda nemaju, ti okidači nisu jednaki. Ono što je jako važno i što je ključnog značaja je da ta, ta ocjena bude e, evaluirana od strane psihologa koji ima iskustvo e, zračnog e, iskustva letenja u biti. Hvala komisiji na svim ovim e, pojedinostima. U svakom slučaju dalje ćemo pratiti ovaj dosje. Gospođo Majsner, htjeli ste još jednom nešto reći? Izvolite. Da, samo zato što me to doista zanima. Dakle, što je u slučaju trudnoće pilotkinja? Zanima me kako bi onda to izgledalo jer postoje neka zanimanja gdje žena u noći ne može raditi određeno vrijeme. Hvala. I gospodin Van den htio ste još nešto pitati također? Da, hvala vam predsjednice. Ja sam poslije pitanje o vratima pita na koje nisam dobio odgovor. Gospodin Žakin, evo, možete odgovoriti na pitanje o ženama, pilatima i trudnicama i pitanje o tim famoznim vratima u pilotskoj kabini. Što se tiče pitanja trudnoće i trudnica, to uopće nije predmetom ove uredbe. Postoje određena pravila u Medu... Mm, koje se toga tiču. Iskreno govoreći ne znam e, kako stvari stoje s tim u vezi. Možemo vam, možemo pismeno odgovoriti glede pilotinja koje su trudne. Zatim, što se tiče ovog drugog pitanja, proste, nisam se nadovezao, dakle to je što se tiče zaštite podataka, a to je nešto se tiče e, aero, odnosno aeromedicinskog centra koji je teko usvojen. Što se tiče rata pita to nije pitanje kojim se bavimo u ovom dokumentu, nacrtu dokumenta. No, u svakom slučaju mogu zamoliti Azu da nam, odnosno vam, dostaje pitanja e, sa, u vezi s ovim pitanjem. Naša Što se tiče vrata kokpita, biti vjerojatno sjećate tog problema, jer odmah nakon nesreće German Wixa EASA je objavila SIP, Safety Information Bulletin, bilten o e, sigurnosnim mjerama, gdje se preporučuje da uvijek imamo barem dvije osobe u kokpitu, dakle u pilotskoj kabini. I to je pokrenulo brojna pitanja dionika iz svijeta zrakoplovstva i napravili smo jednu anketu koja je bila dostupna svim pilotima, kaminskom osoblju, svim onima koji su zainteresirani za zrakoplovstvo diljem Europe i oko 500 osoba odgovorilo je na anketu, dakle piloti kabinsko osoblje i rekle da preporuka o dvijema osobama u kokpitu nije uvijek najbolje rješenje i stoga na zrakoplovnoj kompaniji je da napravi ocjenu opasnosti i vidjeti kako e, piloti kako se prepoznaje člana osoblja, dakle, jer treba jedan član osoblja, kamijskog osoblja ući u kokpit e, kada e, izlazi pilot. A ako se dobro ne znaju, to nije isto tako najbolja stvar. A predati jako osjetljivo mjesto, dakle mjesto kopilota, nije možda najbolje rješenje uvijek ako ne poznajete tog člana kabinskog osoblja. 2016. još je jedan eh, SIB objavljen o vratima kokpita i osobama koje se nalaze u pilotskoj kabini i sa zadovoljstvom mogu staviti na raspolaganje poveznicu za taj bilten gdje se objašnjava što zrakoplovna kompanija treba točno poduzeti. Najviše hvala na odgovorima. Evo, dva komentara. Ja bih vas zamolila da pitanja o trudnicama i pilotkinjama budu prosljeđeni svim zastupnicima, članovima ovog odbora, jer je to jedan od naših prioriteta. A što se tiče odgovora EASE, meni je to malo problematično, znate, jer vi kažete tražimo od zrakoplovnih kompanija da naprave studije i onda ćemo vidjeti. Ja mislim da je uloga EASE upravo da anticipira i možda da se postara da razgovara, ok, s zrakoplovnim kompanijama, ali je na vama da provedete ta ispitivanja, a ne na njima. Jer mi ovdje govorimo o pravilima za sutra, a zrakoplovne kompanije će mi reći nema nikakvih problema, sve u redu. Dakle, ako ih zadužimo, ako ih zamolimo da prave takve studije, neće ništa dogoditi. Dakle, vi ste Europska agencija za zračni promet i to je vaše odgovornosti. U svakom slučaju bit će i drugih pitanja koja ćemo proslijediti i nastavit ćemo dakle i dalje da se dobro informiramo o tome svemu. Dobro, prelazimo sada na sljedeću točku dnevnog reda. Želim dobrodošlicu Europskom revizorskom sudu. Kako ste? jako ste brojni danas. Dobro, dakle, dajem riječ izvjestitelju gospodinu Žoržu Pufanu. Vi ste izvjestitelj revizorskog suda o tematskom izvješću o jedinstvenom europskom nebu. Imate deset minuta na raspolaganju, a onda ćemo početi s pitanjima i komentarima kolega kako bismo vodili zajedničku raspravu. Izvolite, imate deset minuta, započinjem što pricu. Bonjour. Euh, Dobar dan, gospođo predsjedavajući, uvaženi zastupnici članovi odbora za promet i turizam, dame i gospodo. Zračni promet je važna sastavnica jedinstvenog europskog tržišta zato što potiče mobilnost ljudi i dobra. Ali sigurnost i učinkovitost ovisi o on GTA u temu, dakle u upravljanju zračnim prostorom koji vrše tri glavne funkcije. Da e, se dakle odvoje e, različita područja, da se uspostavi ravnoteža što se tiče kontrole zračnog prometa i zahtjeva za e, letovima i da se pruže aeronautičke informacije korisnicima zračnog prometa. Tradicionalno se to odvija na nacionalnom nivou, na fragmentiran način, monopolistički način, a Imamo dakle situaciju da je zračni promet fragmentiran na male, male jedinice koje ovise o nacionalnim granicama i to ograničava mogućnost integracije, interoperabilnosti i mogućnost postizanja eh, ekonomije, uštede u smislu ekonomije razmjera. Osim toga imamo i eh, ANSP, ove neke pružitelje usluga zračne navigacije. Kada je konkurencija slaba ili kada ne postoji, onda to dovodi do toga da su slabije usluge što se tiče značnog prometa. Ta situacija je dovela do toga da imamo kašnjenja i da imamo povećane troškove što se tiče upravljanja značnim prometom, a to je nešto što moraju snositi korisnici značnog prometa. Inicijativa Jedinstveno europsko nebo je uspostavljena kako bi se globalna performansa i upravljanje zračnim prometom poboljšalo. Tako što se za neke kompetencije koje su prije e, bile u međuvladinoj sferi se prebacile na e, razinu Europske unije i ta inicijativa je službeno pokrenuta 2004. godine te je sadržavala e, zajednička pravila koja bi se primjenjivala na cijelu Europsku uniju kao i program za tehnološku modernizaciju u obliku projekta CESAR, što znači istraživanje e, što se tiče pravne značnih prometa na području jedinstvenog europskog neba. Naravno, opći cilj je taj da se poboljša sigurnost i e, performanse što se tiče upravljanja zračnim prometom i to je pretočeno u niz e, vrlo važnih ciljeva, a imali smo 2005. godinu kao, godinu, kao referentnu godinu i htjeli smo utrostručiti kapacitet, smanjiti e, trošak upravljanja zračnim prometom i smanjiti za 10% e, štetu koja se, koja se čini okolišu. Sve to sačuvajući sigurnost na faktor broj 10. Tijekom razdoblja 2014. godine imali smo 3,8 milijardi eura za to Imali smo fazu razvoja i fazu provedbe i tu smo imali za prvu fazu 1,3 milijardi eura, a otprilike 2,5 milijardi eura za drugu fazu. Kako smo mi obavili našu reviziju? Tijekom ove revizije istražili smo između ostalog je li ta inicijativa jedinstvenog europskog neba bila opravdana i u kojoj mjeri je odabir njenih sastavnih dijelova, dakle sustava za performansu, za određivanje cijena, e, funkcionalni blokovi zračnog prostora, e, faza definicije i razvoja projekta Cezar i tako dalje, kako je to dakle sve doprinjelo tome da se poveća učinkovitost upravljanja značnim prometom u Europi. Faza provedbe projekta Cezar će biti predmet e, jedne druge revizije Revizorskog suda sa početkom u 2018. godine. Kako bismo pravili tu reviziju i izradili ovo izvješće koje je nas pred vama, posjetili smo nekoliko europskih tijela koji igraju ključnu ulogu kada se radi o zakupovstvu i to u pet državama članicama u Španjolskoj, Francuskoj, Mađarskoj, Švedskoj i Ujedinjenom kraljevstvu kao i nekoliko e, dionika koji su važni što se tiče operativnog industrijskog e, dijela što smo konstatirali? Smatramo da je inicijativa o jedinstvenom europskom nebu bila opravdana zato što Vidimo da je prije zračni promet u Europi bio pod nacionalnim monopolima, da je bio fragmentiran što se tiče industrijskog sektora. I čini nam se isto tako da različiti sastavni dijelovi te politike sada su obuhvaćene u jednoj koherentnoj cilini mjera sa ciljem da se smanje ove manjkavosti koje smo uspostavili. No, oni visoki ciljevi e, koje si je politika zadala, e, zadani su u trenutku kada je znači, promet jako rastao, a došlo je do e, usporavanja što se tiče potražnje od kad je ta inicijativa pokrenuta i zbog toga e, ti ciljevi sa visoke razine koji su definirani 2005. godine sad više u praksi se ne mogu ispuniti. Primjerice da se smanjuje za polovicu trošak vezanu za temu uz upravljanje zračnim prometom ili su izgubili svoj razlog za postojanje, primjerice kada se radi o kapaciteta. Što se tiče pozitivnih aspekata, konstatirali smo da sustavi performanse i cijena koji su uspostavljeni u okviru inicijative su doveli do toga da se razvila kultura učinkovitosti i transparentnosti što se tiče e, pružatelja usluga u zračnoj navigaciji. Ali postoje neki elementi koji nisu još na razini zadatka. Vidimo da su kašenja i dalje veća od onih ciljeva koji su uspostavljeni u planovima za performansu i da su i dalje nastavila rasti i nakon što su e, tisuće 2014. godine e, došli na njihov e, najniži nivo. I imamo isto tako E, jedinstvenu stopu koja se plaća po korisniku zračnog prometa, koji ovisi o volumenu e, prometa i koji su se smanjili samo za 4% između 2011. i 2010. godine. Dakle, to je ispod onog cilja kojeg se je zadala Europska komisija za Europsku uniju. E, isto tako vidimo da je postupak usvajanja tih ciljeva za sustav rebalansa bio dugačak i složen. vidjeli smo da je da nije došlo do značajne defragmentacije, E, da je došlo do sporavanja porasta prometa, e, što znači da imamo slabe kvantitativne rezultate e, koje je ostvario sustav fermentacije. Imamo funkcionalne blokove zračnog prostora koji su važan instrument za, rješavanje tog problema fermentacije i vidimo da su oni neučinkoviti. Vidimo da to nije dovoljno što se tiče upravljanja zračnih prometom, što se tiče nabave usluga, ili tehničke opreme. To je sad jedan okvir za suradnju između različitih dionika u susjednim državama, što je u redu i samo po sebi dobro rezultata, ali nije onaj koji e, smo si zadali. Isto tako smo vidjeli da nacionalna tijela za nadzor imaju poteškoća ispuniti svoju misiju nadzora zato što nemaju dostatne resurse kako bi to obavili. I nisu uvijek u potpunosti neovisni od pružatelja usluga u zračnom prometu. Što se tiče projekta Cezar, tu smo konstatirali da je ohrabrio glavne strane da e, izrade jedan tehnološki zajednički plan i postoji i razvojna faza tog projekta koji je doveo do toga da se koordinira e, istraživanje i razvoj što je nekoć bilo fragmentirano zajedničko poduzeće Cezar isto tako progresivno objavljuje relativne dokumente što se tiče tehnoloških i operativnih poboljšanja e, pod jednim paketom koji se zove rješenja Cezar. No, e, ulog Europske unije u tom e, projektu, od kad je pokrenut, se sad promijenio što se tiče područja primjene, što se tiče kalendara i što se tiče financijske umotnice. Sve, sve te elemente smo morali produžiti ili smo ih morali proširiti. Od 2016. godine smo primijetili da je samo jedan mali dio upravnog plana o ATM-u uspostavljen i da je izvršen i da je do 2035. godine odgođen rok za realizaciju e, ciljeva iz projekta Cezar umjesto 2020. godine kao što je to izvorno bilo zamišljeno. Na kraju revizije smo izradili e, čitav niz preporuka kako bismo riješili te nedostatke koje smo konstatirali. Rekli smo da Europska komisija mora revidirati one e, ciljeve sa visoke razine vezano za na europsko nebo kako bi oni bili dovoljno ambiciozni i ispunili tu svrhu poboljšanja performanse. Isto tako trebaju biti povezani sa ciljevima koje će se definirati u sustavu performanse i sa stanjem napretka. To je nešto što treba stalno mjeriti. E, komisija bi također trebala procijeniti da li e, funkcionalni blokovi zračnog prostora dobro rade i možda bi trebala analizirati druge strateške opcije za e, borbu protiv defragmentacije. Nacionalna tijela za nadzor bi trebala biti u potpunosti neovisne, trebala bi moći ispuniti svoju funkciju sa određenim kapacitetom i stoga države članice pozivamo da se pobinu, da su ta tijela doista nezavisna i da imaju dostatne resurse. Komisija bi također trebala vidjeti neke aspekte sustava za performansu i racionalizirati e, proces e, kojim se odobravaju planovi za performansu. I trebala bi zajamčiti da e, inspekcije bolje pokrivaju sustav za određivanje cijena. Što se tiče iduće referentne što se tiče idućeg referentnog razdoblja, komisija treba povjeriti E, jesu li određeni pokazatelji za performanse doista e, primjereni i treba ih izmijeniti ako je to potrebno. Što se tiče e, pomoći koje Europska unija daje za istraživanje i razvoj, za područje upravljanja zračnim prijevozom, komisija treba nastaviti sa financiranjem i nakon 2020. godine, ali treba to učiniti na primjeren način. Isto tako bi zajedničko poduzeće sezar koje ima privremeni mandat e, trebalo moći dugoročno izvršiti istraživanje i razvoj. Kako bi se pojačao e, on, pojačala ona obveza da e, zajedničko poduzeće Cezar izvještava redovito Europsku uniju, komisija treba definirati jasne etape i isto tako izraditi jedan proračun za upravni plan. Na kraju komisija treba pružati pomoć sa razine Europske unije, prije svega za različita rješenja, za istraživanje i razvoj s kojim se možemo suočiti sa tom deformitacijom i sa isto tako utjecajem na okoliš. Ako se ta rješenja stave u praksu, onda se nadamo da će uskoro se ostvariti pozitivni rezultati iz inicijative jedinstvenog europskog neba i da ćemo e, uspjeti doista postići to, e, tu unifikaciju europskog neba. Hvala vam na vašoj pažnji. Hvala vam na vašem izlaganju koje je bilo bogato i gusto i odmah ćemo sada započeti sa raspravom. Odmah e, krećemo sa kolegom Marineskom. Izvolite gospodine Marinesku. Hvala vam gospođo predsjedavajuća. Ovo je za mene drugi put da dakle, čujem ovo izlaganje jer smo već to imali na sastanku Kokobu u okviru odbora za proračune i već sam i rekao da je to po mom mišljenju jako dobro izvješće. Ja sam bio iznenađen kad sam ga pročitao jer je to izvješće bilo ozbiljno napravljeno i oni su uzeli u obzir sve one primjedbe koje su im dali različiti dionici. Po mom mišljenju je to doista, evo ponavljam opet dobro izvješće sa zaključcima i preporukama koje su doista na mjestu i kako parlament tako i pružite usluge su ozbiljno shvatili to izvješće. Dakle, odbor za proračun će u tom smislu organizirati radionicu o jedinstvenom europskom nebu i o Sezaru, i to 26. travnja. Naravno da ćemo pozvati i članove odbora za promet na taj sasnak, e, ali i sve druge koji su tu uključeni. A u srijedu sam bio u Madridu, bio sam pozvan na sastanak a6, um, to, su, to je Europsko oduženje pružatelja usluga. s njima sam raspravljao o toj studiji, o pilot projektu koji se tiče nove arhitekture zračnog prostora, te se nadam da nakon ove rasprave i nakon i mnogih drugih rasprava koje sam imao u prošlom razdoblju da možda imamo sada tu priliku da unesemo e, zaključku ove studije, ali i druge stvari koje sve strane predlažu, dakle i vijeće i komisija, svi dionici. I želimo i pokrenuti pregovore za SES 2+. Jer kao što znate, u ovom trenutku su ti pregovori blokirani iz formalnog razloga koji, po mom mišljenju, više zapravo ne stoji, pa možda možemo ponovno otvoriti tu raspravu i e, unijeti sve te preporuke i u novo izvješće. Hvala. Hvala vam pa gospodine Majnesku. Gospodin Ismail Ertug, želite li se javiti za riječ? Ne. E, gospođo Majsner, izvolite. Hvala vam. Hvala je na izlaganju. Zanimljivo je vidjeti kako Revizorski sud e, to procjenjuje što se tiče učinkovitosti. To je zanimljivo i za nas, jer gospodina Marinescu, a i ja vrlo dugo već čekamo na to da se uspostavi jedinstveno europsko nebo. I evo, e, sada ste nam rekli da ono što smo sad napravili, ono što je do sada Europska komisija predložila, da je to krivi put dobro je znati da ciljevi nisu možda bili točni ili da alati nisu točni. Ja mislim da su ipak ciljevi u redu. I rekli ste da se je poboljšalo što se tiče poboljšanja, što se tiče utjecaja na okoliš, da se razne stvari poboljšale i da to nije još onoliko dobro kako bismo mi to htjeli. I to je činjenica. Da funkcionalni blokovi zračnog prostora ne funkcioniraju, to smo već dugo primijetili. Ja dolazim iz Njemačke, recimo vidjeli smo da Njemačko i Francusku ne možemo uopće ujediniti. To su dva naša sustava, dvije velike nacije svako od njih kaže da je bolje od one duge i tu se nitko ne, ona ne pokrene, ali nama je potreban sustav s kojim ćemo to poboljšati. Znam da su neke zračne rute e, doista teške. Evo jedan pilot mi je to pokušao ilustrirati, recimo iz Bilboa u Frankfurt e, se doista mora putovati po vrlo pustolovnim putevima. To je povezano i sa vojnim e, zonama u Francuskoj koje treba izbjegavati. Mislim da je vrlo dobro da nam sad revizorski sud kaže što ne funkcionira, ali rado bih od vas čula i rješenje kako bi nešto moglo bolje funkcionirati. Mislim, to niste mogli potpuno sreći. to nije, niti vaša zadaća, Sada se treba više uložiti u istraživanje i razvoj. Znate li tu možda što bi sada specifično komisija mogla istražiti kako bi mogla izraditi određen prijedlog. O tome se sada radi. S jedinstvenim nebom je sada tako i tako sve stalo zbog Gibraltara, zato što se Španjolsko i kraljevstvo ne mogu složiti oko statusa Gibraltara i zbog toga je i zaustavljeno celo to zakonodavstvo, ali ipak mi možemo mnogo toga poboljšati u europskom zračnom prostoru, ja to učiniti, da ga što se točno treba istražiti i razviti jer e, uskoro ćemo morati imati jedan novi prijedlog s tim u vezi i bilo bi mi zanimljivo čuti što komisija misli o tome. Hvala. Hvala vam, gospođo Majser. Gospodin Kramer, izvolite. Hvala. Hvala i na prezentaciji govorimo o jedinstvenom europskom nebu od kad sam ja ovdje u parlamentu i prije smo rekli da je sve super, da ćemo smanjiti emisije, da ćemo uštediti novca i da ćemo povećati sigurnost i mislili smo da će od toga svi imati koristi i sve je to jako lijepo zvučalo. Ali sada evo kada to konkretno istražimo onda vidimo da se to još nije ispunilo. Evo Njemačka, to je Gazina Majsne već rekla, kaže ne, ne, njihov nacionalni ego je velik i e, kažu da nema veze što se toliko i toliko emisija i dalje emitira, što se ne može uštediti na jednim mjestima. Vi ste to sve istražili i stoga me zanima na konkretnim primjerima gdje se novac uštedio. Dakle, postoje li neka država koja je, zahvaljujući jedinstvenog europskog neba, se toliko povezala s drugima da su uspjeli uštediti na novcu, a da su pritom povećali sigurnost, a ne i usmanjili. Jer imamo tu različita područja koje se kontroliraju, i kad, kad su i ona takva da utječu na sigurnost, da smanjuju sigurnost. Mene zanima isto tako što nam može reći primjerice o egoizmu pojedinih država. Dakle, imate li pozitivne primjere gdje su se države odužile i gdje su onda mogle reći evo mi smo to napravili tako, tako i tako. I možda biste i e, poimence mogli reći o kome se radi, tko to sada i dalje blokira, iako je to zapravo europsko zakonodavstvo. To je sve odlučeno, to je mm, ispregovarano sa državama članicama, a one sada e, se ne brinu za to, zato što nalaze neki izgovor zbog koje kažu da to evo ne funkcionira. Hvala. Hvala lijepa, Sada vas, dakle, molim da date odgovore na ova pitanja. Hvala lijepa. Kako bismo napravili ovo izvješće, puno smo radili. Zahtjev koji smo zaprimili bio je složen. U siječnju 2017. otišli smo u običaj sličnu instituciju, naime revizorski sud u Sjedinjenim američkim državama, njihov General Accounting Office. Išli smo tamo kako bismo razmijenili iskustva. Amerikanci imaju program pod nazivom Next koji je zapravo sličan našem programu Cesaru. I e, bili smo na njihovom revizorskom sudu, zatim u njihovom ministarstvu prometa i njihovom tijelu koje je nadležno za zračni promet. I zapravo smo usporedili što su napisali oni i što smo pisali mi. Prilikom te posjete Shvatili smo da u nastavku rada s izvješćem 2018. godine odemo u Kanadu. Zašto u Kanadu? Jer Kanađani su najbolji u svijetu po pitanju upravljanja zračnim prometom. To su u Amerikanci uvidjeli. Jako mi je drago jer e, e, u Kanadi njihov izvršni direktor izvršni direktor kanadskog zrakoplovstva, e, je osoba s kojom ćemo moći razgovarati i kada budemo išli u e, Kanadu ovog proljeća i tamo ćemo moći razgovarati o mnogim aspektima koji se odnose na jedinstveno europsko nebo. Što se tiče zračnog prometa, kolege su otišli u Švedsku a po povratku su trebali putovati e, za Luksemburg preko Njemačke. Međutim, e, bolje je ići e, preko Češke zbog troškova. S jedne strane E, to je malo dulje jer je trošak za, e, prije, za, za gorivo veći, ali zapravo moram reći da bi se trebalo provjeriti koje su e, rute jeftinije. Teško je znati zapravo koje su zemlje za, a koje protiv. I e, primjerice u Rumunjskoj postoji nadležno tijelo koje se zove MACA. I svako takvo nacionalno tijelo zapravo ima vlastitu politiku, pa je teško imati smjernice za 28 država članica i da svi imaju zajedničko stajalište. Hvala. Hvala vama na ovim odgovorima. Prelazimo sada dalje na našu točku dnevnog reda. Hvala gospodinu e, Marinesku koji je radio na ovim pitanjima i hvala vam isto na onim zahtjevima koje upućujete Europskoj komisiji. Jer postoje vrlo jasne zahtjeve koje upućujete Europskoj E, komisiji koje moramo prenijeti jer to naša usluga, jest naša uloga e, kao zastupnika u parlamentu. U svakom slučaju zahvaljujem izvjestenju s e, revizorskog suda što je bio tu. A sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, Radi se o preispitivanju e, uredbi vezani za manipuliranje odometrima. Hvala lijepa. Kolege i kolegice, prije nego što uđemo u temu, rado bih čuo je li ovdje danas nama Europska komisija. Je li komisija danas ovdje? Which DG is that? C'est la DG Move qui est présente. Koja je glavna uprava? Glavna uprava Move je ovdje. I postavit ćemo i pitanja izravno. A da, još nije došla, ali doći će. Da pričekam ili da to napravim sada? Ma ne, gospodine vi možete početi i predstaviti na vaše izvješće. Nastavljam? U redu, nastavljam. Onda bih e, krenuo s time što bih se kao prvo htio zahvaliti svim kolegama i kolegicama ovdje u odboru za promet, jer se ispostavilo da ona konstruktivna rasprava koju smo imali prilikom pisavanja izvješća da se sada odrazila i u amandmanima gdje se prije svega radi o e, preciznim formulacijama i o sadržanim dopunama s kojim će ovaj, ovo cijelo izvješće na vlastnu inicijativu postati jasnije. I ja imam nekoliko primjedbi o tome, o tome što se tiče sadržaja isto. Mislim da je za sve naše kolege bilo, bila najvažnija ova tema baze podataka. Većina prijedloga naime idu u, u smjeru, a to je ono što je slično našim svačanjima ovdje u odboru, da ne bi trebali uspostaviti per se europsku bazu podataka, već da bismo trebali potražiti druga rješenja. To je dakle ono što želimo. Ja se slažem s, s time. Rješenje će morati izgledati tako da ćemo baze podataka koje postoje na nacionalnoj razini, ukoliko postoje, da ćemo ih um, umrežiti, da ćemo stvoriti jednake standarde, te da ćemo omogućiti razmjenu podataka među tim bazama podataka. Ja polazim od toga da ako ne želimo imati europsku bazu podataka, ako smo to riješili, da onda možemo možda brže raditi na ovom izvješću, jer meni je mnogim ovdje u ovoj dvorani se prije svega radi o tome da postoji taj problem sa prijevarom po pitanju tahografa da je to nešto što, čime, želimo stati na kraj s tim. Tu se svi izvesti u sjeni slažu. Što se tiče tehničkih rješenja, neki kolege, ali i ja predlažemo da se kriteriji za sigurnost protiv manipulacije bolje definiraju i tu bismo se mogli složiti za takozvane zajedničke kriterije za sigurnost komunikacije. To je nešto već postoji na što bismo se mogli referirati. Drugi dio se tiče blockchaina, tu postoji taj prijedlog da se e, ta tehnologija ispita e, po pitanju troška i e, učinka prije nego što ju dakle razmotrimo koristiti. Ja se slažem s time. Bilo bi dobro kada bismo imali takvo znanstveno utemeljenje i kada bi nam to onda lakšalo radi, onda se s time možemo složiti. Zatim sljedeće tematsko područje je rok kojeg bi se trebala pridržavati Europska komisija i zbog toga sam u uvodu i pitao je li prisutna Europska komisija. Mi se kao odbor za promet slažemo da bi Europska komisija trebala brzo djelovati i zbog toga ćemo predložiti rok od 12 mjeseci. Kada već govorimo o Europskoj komisiji, da kažem još jednu rečenicu o tome. I molim vas, nemojte me krivo razumjeti, e, pogotovo ne one glavne uprave koje su do sad bile spremne na suradnju i koje su bile otvorene prema našem radu. U proteklih nekoliko tjedana mjeseci moram priznati i moram mi to staviti u zapisnik da smo stalno morali ići između četiri različitih glavnih uprava. To moram sad ovako jasno reći, jer to ne mogu drugačije opisati, stalno su nas slali od jedne do druge. Sa glavnom upravom MOVE tradicionalno puno surađujemo i mislim da tu imamo dobar i redovit kontakt, ali samo što se tiče ove teme smo surađivali naravno i sa glavnom upravom Just, sa glavnom upravom Connect i mislim da i sa glavnom upravom Growth. I Naravno da nama to otežava rad kada čujemo o našoj temi da evo ta određena glavna uprava nije zadužena za to i onda se nas traži da odemo kod druge glavne uprave i onda se jako mučimo kako bismo uopće vidjeli tko je nadležan u kojoj glavnoj upravi, da bismo opet onda od te osobe čuli da ta glavna uprava nije nadležna i neka se obratimo drugoj glavnoj upravi i kada smo onda uspjeli saznati koja bi glavna uprava trebala biti nadležna za to, sukladno onome što su nam rekle druge glavne uprave, onda skoro mjesec dana nismo dobili nikakav odgovor na naš mail. Želim to ovako jasno još jednom reći, zato što je to nepravedno i zato što je to nešto što nam jako otežava rad, da se prema nama ponašaju ovako, a mi smo su zakonodavci. Nadam se da je ovdje neko danas tu iz glavne uprave Jazz i da možda može nešto reći o tome. Je li dakle točno da je glavna uprava Jazz nadležna za to kada se radi o ovom našem prijedlogu za komad zakonodavstva? Ako tome nije tako, onda bih rado danas od predstavnika glavne e, uprave iz komisije znao tko je na kraju krajeva odgovoran za to da dobijemo eh, da dobijemo odgovore za naša pitanja. Vi imate rok unutar kojeg ste nam obvezni dati odgovore, to je nešto što proizlazi iz ugovora. A osim toga, bilo bi nam od velike koristi i bilo bi zanimljivo isto eh, svim zapravo kolegama znati kome ćemo uputiti ovo izvješće na vlastnu inicijativu koje je zakonodavno izvješće. Hvala. Merci, monsieur Ertug. La parole est à... Hvala lijepa, gospodine Ertug. Riječ ima George Bach koji je upravo stigao i odma dobiva riječ. Dobro. Zahvaljujem Ismailu Ertugu, izvjestitelju. Nisam čuo što nam je upravo objasnio, ali ja mu u vjerujem. Nein, äh, Ne, mislim da općenito rečeno su amandmani pomalo slični i imaju za cilj da se konačno nešto konkretno poduzme i da se aktivno borimo protiv manipulacije e, brojača kilometara. Mislim da je došlo vrijeme da za Potrošače to učinimo, oni su na, u našem fokusu i zbog toga je važno da to i naglasimo u našem izvješću i da podržavamo tu ideju. Kao što sam rekao, važno je da kupci imaju pristup o rabljenim vozilima. Ako sam dobro protumačila amandmane, vidim da se većina zalaže za europski pravni okvir, pri čemu trebamo imati usporedive nacionalne mehanizme prikupljena, prikupljena podataka koje, koje se mogu međusobno e, kombinirati. To je nešto što ja podržavam. Još moramo poraspraviti o tome u kojem vremenskom roku bi Europska komisija trebala izraditi pravni okvir, a da treba izraditi pravni okvir, mislim da je to nešto što mi želimo, što tražimo. A što se tiče vremenskih rokova, mislim da o tome još moramo razgovarati. Još jedna riječ o PTI-evima, dakle o tehničkoj inspekciji. Tu smatram da nije dobro rješenje da da nećemo još nikakve pojma ako spustimo taj prvi tehnički pregled. Uvijek će postojati ta jedna siva zona od, kup, kupovine automobila do prvog tehničkog pregleda i zbog toga se ja više zalažem za redovite tehničke preglede, dakle kod svakog servisa, kod svakog održavanja vozila da se ti podaci zabilježavaju. Što se tiče blockchain tehnologije i drugih tehnoloških e, rješenja s kojima se može odrediti stanje na brojaču kilometara, tu isto tako smatram da svi amandmani idu u istom smjeru, ali mislim da bismo trebali ispitati te naše tehnološke mogućnosti i e, izbliza pratiti razvoj na tržištu automobila. I ako vidimo da u budućnosti postoje možda neko sigurnije rješenje za prijenos podataka, da bismo onda trebali prijeći na, to rješenje. Ali do tada mislim da bismo trebali se opredijeliti za pragmatična rješenja. Veselim se suradnji s izvjestiteljem i s kolegama te smatram da unatoč svemu ovome da ćemo se vrlo brzo moći složiti oko jednog dobrog i solidnog teksta. Hvala. Hvala gospodine Bach. Gospodine Maker, izvolite. Puno hvala. Ja se zahvaljujem izvjestitelju i e, moram reći e, da su mnogi e, pridonijeli radu na ovom dosjeu, što zapravo pokazuje da je u Europskom parlamentu postoji konsensus da je zaista važno da se usprotivi manipuliranjem brojača kilometara. Postoji različite mogućnosti da se predstave rješenja za ovaj problem. kolega E, koji je predsjednik odbora, odnosno kolegica koja je predsjednica odbora Imko Van Bosvet i ja uložili smo više amandmana. E, trebali bismo napraviti nešto što je učinkovito. Učinkovito i sa stanovišta troškova. Elektroničke tehnologije kao tehnologija e, blok lanaca, blockchain je također ona koja nam množe pridonijeti e, rješavanju ovih problema. Međutim, do toga će doći tek u budućnosti. A europski potrošač bi i sada morao dobiti jedan konkretan i opipljiv rezultat Mislim da u Nizozemskoj i u Belgiji već postoje sustavi, primjerice belgijski sustav Karpas, e, koji bi vrlo e, pouzdano mogao brojati kilometre određenim vremenskim razdobljima. Uz to bi bilo jako važno da se ovakav sustav e, mogu konzultirati ne samo e, različite upravne strukture, već i potrošači. I to se može napraviti zapravo na način koji nije previše skup uz postojeće tehnologije. To je nešto gdje bi Europska unija mogla pokazati da radi na rješavanju konkretnih e, problema koji imaju u svakodnevnom životu E, sami europski građani. Dakle, to je nešto što se mora rješavati zapravo na jedan jednostavniji način i nadam se da nas Europska komisija tu sluša i prati i da Europski parlament može poslati vrlo jaki znak europskim građanima. I e, radujem me što ću nastaviti raditi na ovom dosjeu. Hvala, a sada gospodin Rike ima riječ. Hvala lijepa. Zahvaljujem kolegi Ismailu na izvrsnom izvješću. Uvijek je lako raditi na dobrim izvješćima jer čovjek nema što puno za dodati. Koji put je zapravo puno lakše kad je izvješće e, loše i, i imate puno e, više toga za reći. E, manipuliranje tahografima s jedne strane prijevara, s druge strane, ona ima jako puno financijskih posljedica, radi se o 8 milijardi eura. E, treće, to se radi o pitanjima sigurnosti i četvrto, država je baš briga za to. Jer ima 18 država članica koje zapravo uopće ne e, kažnjavaju takvo ponašanje. Tek dvije zemlje nešto rade po tom pitanju. A zašto države članice nije briga? Jer se to ne odnosi na njihove državne blagajne, već na e, džepove građana. Dakle, nevjerojatno je da kazneno dijelo ove vrste, koje osim toga može rezultirati vrlo opasnim posljedicama, je nešto što ne brine e, više od pregrš država članica. Zbog toga se Evropska unija time bavi. I u tom smislu, baš kao izvjestitelj, predlažemo zakonodavne mjere koje trebaju biti brze i učinkovite, jer budemo li trebali čekati da države članice reagiraju, moći ćemo dakle dugo čekati što se amandmana tiče, neću se na tim e, vraćati. Jedino što se tiče blockchain tehnologija, jedna od rezervi koje imamo je da treba vremena da bi se to proučilo i e, testiralo. A drugo, što se tiče e, energije, tu je nešto što troši puno energije, a naravno to takva tehnologija može se primjenjivati sa čitavog niza E, na čitav niz baza podataka, ali mora se proučiti kakve reperkusije to ima e, po energetske i ekološke aspekte. Ali morate znati kada jednom krenete sa blockchain tehnologijama ne možete se više vratiti unatrag, a morate znati da moramo biti jako oprezni jer ljudi koji će time baratati u konačnici nisu inženjeri, već automehaničari i tako dalje. Imam tu puno rezervi, treba pristupiti s puno opreza, a mislim da ćemo inače vrlo lako postići veliki konsenzus. Nadam se jedno da ćemo biti vrlo jasni i zahtjevni po tom pitanju i da će komisija nametnuti državama članicama u sav onaj oprez koji se ovdje nameće. Hvala lijepa gospodine Kramer, izvolite. Hvala lijepa. I ja želim zahvaliti izvjestitelju. Ovo izvješće zaista jako dobro i zaista nemam što puno reći. Ne znam u čemu je problem, jesi li ti krivo nešto napravio Ismail ili ja, ali eto. Izvrsno izvješće, iskreno govoreći, imamo jako veliki konsenzus u parlamentu. Osuđujemo oštro manipulacije i e, države članice, ali i izvršni odbor koji već mjesecima ne daje odgovor na naša pitanja. Nalazimo se u situaciji u kojoj smo jednostavno bili prisiljeni pokrenuti zakonodavni postupak, jer kao što je rekao Dominik, ovdje se zapravo radi o pitanju sigurnosti i to značajno pitanje vezano za sigurnost. S druge strane se toliko novaca ulaže u to da se sigurnost poveća, a ovdje se zadovoljavamo time da smo pasivni. A e, što je najgore, zapravo ne moramo ništa novo izmišljati jer Belgija i Nizozemska već pokazuju na učinkovit način e, kako se može boriti protiv takve vrste prijevara. Dakle, jednostavno bi se to trebalo napraviti na europskoj razini. Ovakvoj situaciji se mora stati na kraj. Ne može se naravno ljude pratiti u stopu i špionirati ih, ali ako imamo tahometar koji, za koji se može zajemčiti e, da nije, nitko njime manipulirao, to je dovoljno. Moramo kontrolirati ne samo unutar Europske unije, već i izvan Europske unije. U protivnom, Europska unija će imati problema s ugledom i a afričke zemlje će nam reći pa da, a, oni manipuliraju tahometrima kada nama prodaju kada nama prodaju automobile. Bilo kako bilo, radi se o izvrsnom izvješću, e, gotovo jednako dobar kao Agroko u Njemačkoj. Dragi Ismail, hvala ti još jednom. Hvala ti u ovom odličnom izvješću. Imam tri komentara. U mojim amandmanima zanimao sam se za posljedice prijevare s tahometrom eh, na sigurnost, jer ta vrsta manipulacije polučuje krivu ocjenu sigurnosti vozila. Zatim tu ima i prostor za djelovanje. Zato sam predložio da se nametne kraj 2019. za uspostavu pravnog okvira u kojem će prijevara s brojelom, brojačem kilometara biti skuplja. Ti si predložio 12 mjeseci, ja sam predložio do kraja 2019. Zaključno, za, u budući bilo bi jako dobro predložiti neke nove tehnike koje bi omogućile eh, onemogućile ili krajnje otežale prijevaru sa brojačima kilometara, ali mislim da države članice trebaju početi koristiti ono što već postoji, što jako dobro funkcionira u Belgiji i Nizozemskoj. O tome smo već čuli par riječi. kilometarsko broju treba biti snimljeno na svaki put kada vozilo u radionicu, na svakoj reviziji, a ne samo na prvom tehničkom e, tehničkoj kontroli. Evo, hvala ti na svemu i nadam da ću uzeti u obzir moje e, amandmane u isred kompromisa. Hvala. Gospodin Van Miltenberg, izvolite imate riječ. Hvala, bit ću kratak. Želim se nadvezati na komentare koji su već izneseni u ovom dobrom izvješću. Činjenica da smo imali ovoliko amandmana pokazuje da smo svi shvatili, kao što je to gospodin Maker rekao, da ovo ima utjecaj na povjerenje potrošača, naime, kada kupuju auto. A dovodi su pitanje povjerenje u evropske institucije također. Dakle, jako mi je drago što je naveden primjer Nizozemske Belgije u izvješću, jer eh, tu se vidi kako se može boriti protiv prijevare. A sada na Europskoj komisiji ne samo da promijeni svoj stav preko noći, već da iznese prijedlog u kojem će, kao što je rekao Dominik Rike, dakle, evo, napraviti izmjena i u biti treba uložiti amandman da i zahtjev, dakle, da komisija napravi izmjene u narednih godinu dana i da se radi na povjerenju potrošača i unutarnjem tržištu. Dakle, evo ga, čekamo komisiju da nam e, iznjedri brzo zakonodavni prijedlog. Ovdje jasno vidimo koji su slabi aspekti ovog e, sustava i to moramo jako brzo regulirati. Hvala. Hvala gospodin Van Miltenberg. A sada riječ ima gospođa Kras. Ne? Ne? Niste javljala za riječ? Dobro. Dobro, dakle, gospodin Van Kamp, izvolite. hvala, predsjednice. Najprije. Dopustite da ponovim eh, zabrinutost eh, samog izvjestitelja Ismaela Ertruga koji je rekao da se brine zbog toga što je parlament već doveden u nezgodnu situaciju, naime nemoguće je za parlament da isposluje da razne glavne uprave surađuju. To je na komisiji da to napravi i žurno pozivam e, MOVE da riješi ovo pitanje. Naime, ne možemo, jednostavno ne možemo imati situaciju u kojoj e, koordinator e, socijalista demokrata i pučana moraju se obratiti pismeno gospodinu Timremansu a na temu unutarnje koordinacije komisije. To se mora poboljšati. Zatim, imam pitanje za Nisam u potpunosti shvatio koji je njegov kratkoročni pristup za razliku od dugoročnog pristupa. Mislio sam, i jak sam razumio to i kolega Bach rekao, naime, mislio sam da bismo se kratkoročno trebalo predijeliti za nizozemsko-belgijski sustav, a što se tiče blockchaina, to je bilo nešto za danju budućnost. No, Mislim da bi bilo neispravno ako bismo u kratkoročnom rješenju, ako bismo kratkoročno i dugoročno rješenje pomiješali. I za kraj komentar, ako pročitate pomno izvješće gospodina Ertuga, vidite da je siromašnima najteže ovdje, ali u biti po mom iskustvu srednji sloj je najviše ugrožen. U Njemačkoj jako je popularna velika koalicija jer imaju vozila srednjeg dometa koji su skuplja, a ljudi bi prije mogli imati problema s tim, a ne s jeftinim autima. Hvala gospodin Van Kamp. Evo ja se javljam kao predsjednica odbora. Kako bih rekla kolegi Ertugu da mu čestitam na izvješću. E, izvješće je tako da zavrijeđuje više od naše pozornosti. Ono zahtjeva konkretne odgovore Europske komisije i država članica. Naime, iza ovoga svega nalazi se pitanje prava potrošača, ali i povjerenje u ovu Europu koja više europljanima ne jamči prava. Stoga, ovo izvješće je izvješće koje ćemo pomno pratiti, a i očekujemo konkretne odgovore, osobito Europske komisije, u ovom izvješću ste to podsjetili da postoje neka rješenja koje su već, e, koja se već primjenjuju u Belgiji i u Nizozemskoj. Dakle, što čekamo kako bismo uskladili sve, sva ta dobra rješenja svugdje po Europi? Jer, da, danas postoji jedna prijevara, jedna vrsta prijevare, a to je prijevara koji se može stati u kraj jako brzo. Dakle, sada se vraćam Europskoj komisiji i molim gospođu Žanidu da se javi. Da li je tu? Žana Nidu iz Digimova. Molim vas da konkretno odgovorite što će poduzeti Europska komisija. Dakle, previše vremena je proteklo. Prevelik broj glavnih uprava prebacuje odgovornost s jednih na druge. Nas su nam potrebni konkretni odgovori za naše sugrađane i za njihova prava potrošača, te da se da se povjerenje ponovno uspostavi između njih i nas kada kupuju određene proizvode. Dakle, izvolite, imate riječ. Dobro, hvala predsjednice. Da, naravno, kao što ste kao što vi svi to znate, ovdje se radi o složenom pitanju koje pokriva različita područja. Činimo interno sve što možemo da vidimo kakvo kako rješenje možemo ponuditi. Dakle, najprije želim reći jer sam ja načelnica odjela za cestovnu sigurnost. E, mogu reći što mi možemo poduzeti. Onda će DigiGrow reći što oni misle o homologaciji, a tu su i kolege iz DigiJusta s kojima koordiniramo rad kako bismo vidjeli što oni mogu poduzeti glede pitanja zaštite potrošača i pravnog okvira. Dakle, što se kao što sam rekao zadnji put, mi se slažemo s vama i spremni smo nastaviti raditi sa uspostavom sustava e, razmjene elektroničkih podataka. Dakle, mi smo spremni na tome raditi jer to služi brojne ciljeve i mimo e, prijevare sa brojačima kilometara, iako to ne rješava taj problem u potpunosti. Mikrofon nije uključen. mikrofon. Mi želimo razjasniti ovo, jer postoji razumijevanje glede, nesnoća glede formulacija amandmana 14. Mi želimo reći da se tu ne radi izravno o pitanju prijevara s kilometara i drugim stvarima. Dakle, test cestovne ispravnosti je zasebna stvar. Dakle, želim reći da što se nas tiče ovaj amandman ne ide u pravom smjeru. Želim također komentirati amandman 46. Tu bih želio razjasniti stvar. Naime, je rokovi datum za izvješćivanje studije jeste 20, četvrti mjesec 2020. Dakle, ovaj amandman u biti nije potreban. Isto vrijedi za amandman 86. u kojem se želi definirati manipulaciju brojačima kilometara. To je već pokriveno člankom 86. direktive iz 2014. broj 45. Dakle, to je sve što trenutno mogu reći što se nas tiče. A možda sada najbolje da predam riječ kolegici iz Digi Gro. Najpša hvala. Mi smo pomno sagledali izvješće i amandmane koji su uloženi. Primamo na znanje probleme. Ponavljamo što smo na prethodnom sastanku rekli, a to je da smo poduzeli prve korake, uključujući u naš tekst e, prijevoru još kilometara. Imam tri opće i općenite izjave. Moramo naći e, kao prvo pravni okvir za bilo kakve daljnje promjene. S pravom ste ukazali u ovom izvješću da se sigurnost, uredba o sigurnosti može biti pravo mjesto gdje se time trebamo baviti. Drugo, tehnološka neutralnost je osnovna čelna kojem počiva homologacija i uobičajeno je da dopustimo proizvođačima da odrede se prikladnu tehnologiju za zaštitu brojača kilometara. Naravno moramo izraditi testove da vidimo da li je to napravljeno na valjan način. kako bismo to napravili moramo provesti studije i trebamo pomno analizirati e, odgovarajuće testove, sustave testiranja. Hvala. Hvala komisiji. Moram vam reći da nisam zadvojna vašim odgovorima. Jer reći nam da trudite učiniti sve što je vašoj moći, a onda nam ponavljate općenite stvari Mm, to nije ono što očekujemo da nam kaže Europska komisija u trenutku kada smo suočeni sa ovako velikim problemom u određenim državama. Stoga se nadam da će izvješće naše kolege gospodina Ertuga koje posjećam usvajamo 25. travnja Nadam se da će vas to izvješće navesti da revidirate svoj stav i da jako brzo zakonodavcima predložite zakonodavni okvir kako bi se moglo nići dalje. Ovo vam dosta izravno kažem, ali vjerujem da u ovom da u ovom mandatu možemo napraviti tekst e, koji će pružiti jasna rješenja za probleme već nekoliko godina. Gospodin Ertug sada ima riječ, naš izvjestitelj. La Commission européenne, vous avez quelque chose à rajouter? Netko iz Europske komisije želi još nešto dodati? Digijust nije zastupljena. Imamo li koga iz Digijusta? Ne, nema. Dobro. Gospodin Ertug, onda izvolite imate riječ u svojstvu izvjestitelja. Hvala. Kao prvo zahvaljujem glavnoj upravi MUV i glavnoj upravi GROW. Na ovom mjestu bih htio reći da ne bismo trebali kažnjavati slično kao u crkvi sa našim propovedima one krive ljude. Mislim da su glavna uprava Grove i druga glavna uprava koja je ovdje s nama, glavne uprave koje su u teškoj situaciji. Evo, moram to sada reći jer mislim da imamo ipak nekoliko internih informacija o tome. Da se tu ne radi o tim dvijema glavnim upravama. Mislim da se danas jasno pokazalo da te dvije glavne uprave vide određenu potrebu da se tu nešto poduzme. Ali one se možda nalaze u teškoj situaciji zato što interno gledano u komisiji nadležna glavna uprava ne želi preuzeti na sebe taj posao, da nekako izađe iz tog razmišljanja u ladicama i da nešto napravi na jedan zajednički način. Iz toga e, molim da kolege iz glavne uprave i glavne uprave GROW nam ne uzmu to osobno sada za zlo, ali morate i nas svačati. Ovdje se radi o jednoj temi koja u ovom domu ima veliku podršku. Dakle, želimo spriječiti prijevaru e, nad kupcima, nad građanama i građankama u budućnosti. I naravno da to može imati različitog e, svačanja. Ali ja mislim da postoji izravna poveznica između e, sigurnosti na cestama i automobila koji primjerice ne prikazuje točno, dakle prešao je već 150.000 km, a ne 20.000 km kao što to pokazuje i tu sigurno postoje neke studije u tome. Za mene je tu potrebno djelovati. E, sad se postavlja pitanje kako da to riješimo. Očito je da glavna uprava iz komisije ne osjeća nikakvu želju niti da dođe k nama tu na sastanak kod suzakonodavca, kod Europskog parlamenta i to je jedna poruka. To je prikaz toga koliko smatraju Europski parlament važnim. I postavlja se pitanje kako ćemo mi u Europskom parlamentu se prema tome obhoditi. Ja bih preuzela ovaj prijedlog Vimba Nekamba da mi kao odbor za promet sa svim koordinatorima i e, uz predsjednicu odbora da uputimo pismo e, pod predsjedniku komisije gospodinu Timmermansu, dakle osobi koja je za to zadužena na razini povjenika Europske komisije, da on dođe k nama jednom u odbor, da njemu kažemo koje su naše namjene i e, što želimo napraviti i da mu možda onda unaprijed damo i neka informacija o tome. Mislim da je gospodin Timmermans pametan čovjek, ne zato što je socijaldemokrat, nego zato što je to pametan i mislim da će na temelju ove dvije studije koje su nam na svolaganju prepoznati da je hitno potrebno nešto učiniti. Ne znam sada je li to dovoljno do neke rasprave unutar našeg tajništva, ali kada bi to bilo moguće, onda mislim da to bismo morali učiniti kako bismo tu izvršili pomalo pritiska, jer inače se bojim da nećemo moći ništa napraviti. Uvijek će iznova s nama ovdje biti isti kolege iz glavne uprave koje ćemo onda mi morati gledati, a ne radi se o njima, radi se o onim drugima koji E, nisu spremni iznijeti zakonodavni prijedlogi koji ne žele dolaziti na naše sastanke. I još jednom zahvaljujem svim kolegama i kolegicama, izvjestljamo slijedni onima koji su podnijeli amandmane, to pokazuje još jednom da smo ujedinjeni što se toga tiče. Hvala. Merci. Najviše hvala gospodine Ertug, budite sigurni, ova tema će biti tekako na dnevnom redu koordinatora koji će biti održan 19. ožujka a s ciljem da vidimo što će konkretno poduzeti odbor za transport kako bi probudila Europsku komisiju i dobila konkretan odgovor glede ovog dosija. Idemo dalje. Imamo izlaganje komisije o pregledu pilot projekata i pripremnih djelovanja u području prometa i turizma. Dakle, kolege, sada ću dati riječ komisiji kako bi nam iznijela pregled, dakle, pilot projekata i pripremnih djelovanja te projekata koji su zaključeni. Kao što znate, pilot projekti i pripremna djelovanja su predložene strane parlamenta u okviru godišnjeg proračunskog postupka, a kroz nekoliko tjedana kontaktirat će vas tajništvo kako biste iznijeli nove prijedloge u vezi s proračunskim postupkom 2019. Ovo je dakle doista pravoremen trenutak za ovu prezentaciju, za izlaganje, jer prije nego što iznesemo nove prijedloge, bilo bi vrijeme da vidimo kakva je situacija s onim što je do sad odabrano i stoga za ovaj dio predajem riječ gospođi Moni Bjorkland, gdje ste? Tu ste. Izvolite, imate riječ. Hvala predsjednice, uvaženi zastupnice. Dakle, ja sam načelnica odjela za planiranje i koordinaciju Digimovu i veliko mi je zadovoljstvo biti ovdje danas i predstaviti vam različite pilot projekte i pripremno djelovanje u sektoru transporta. Ovo će biti populjeno prezentacijom DigiGrowa sličnih projekata i djelovanja u sektoru turizma. No, ja ću prva nastupati. Najprije dopustiti zahvalim Europskom parlamentu svakako na podršci ovih, ovakvih projekata u sektoru transporta i dokaze analize koje generiraju ovakvi projekti i stavljeno na raspolaganje koristan Ovisne informacije o našim politikama i zajedničkim raspravama u ovom području. Dakle, najprije vam želim zahvaliti na tome. U izlaganju najprije kratko ću naglasiti različite projekte i djelovanja koji su na kojima se radi od 2016. Onda ću detaljnije zaći u određenim broj slučajeva. No, prije nego započnemo, želim vas posjetiti da detaljnije informacije o ciljevima i rokovima projekata i djelovanja komisije možete pronaći u našem godišnjem e, srednjoročnom e, izvješću koji se objavljuje u drugom mjesecu proračunskim tijelima, a onaj za 2018. upravo je krajem veljače objavljen. Dakle, to je... Evo, Početkom 2016. DG Move radio na četiri pilot projekta i dvije dva pripremna djelovanja. Najprije želim reći da s obzirom na dužinu trajanja postupka počinje komisija sa postupkom financiranja izrade tenderna. dakle, i imajući to na umu, neki od ovih projekata još uvijek su u tijeku, međutim imamo neke studije koje su zaključene pilot projekti o GNSS sustavu nadzora je jedan od takvih primjera u kojima je studija zaključena. No, osvrnit ću se na ovo kasnije kada budem detaljnije govorila o nekim od projekata. Još jedan primjer zaključenih studija jesu pripremljene radnje e, pod naslovom prema jedinstvenom inovativnom europskom sustavu transporta koji je treći mjesec prošle godine započeo, sada imamo još e, dakle radilo se uz podršku parlamenta o provedbi multimodalnog rješenja koji je započeo u rujnu prošle godine i će 24 mjeseca. Od 2017. komisija radi na pet pilot projekata, od kojih su tri produžena i na 2018. godinu. Evo vidite malo zvijezdice na kraju naslova koje označuju koji su to projekti koji su produženi na 2018. Što se tiče projekata iz 2017. Konačne odluke su usvojene prošle godine. Radi se na e, tenderima su ugovori potpisani. Izvješća se očekuju tijekom godine i početkom iduće. U 2018 povrh ova tri koja su prebačena iz 2017. Najavili smo još tri nova pilot projekta u zadnjem srednjem privremenom izvješću koje smo iznijeli. svi se tiču cestovne sigurnosti, dakle tu se radi o ljudskom ponašanju u odnosu na samostalna vozila. Pilot projekt o europskom sustavu za ograničavanje prijevare e, sa brojačima kilometara, što je povezano izravno s vašom prethodnom točkom dnevnom reda. Još financiranje nisu svoje nagleda ova tri projekta, ali to će biti do tijekom trećeg mjeseca napravljeno, što će omogućiti da započnu projekti. Evo sada pređemo na nekoliko primjera. Sljedeći slajd, dakle. Evo, što se tiče projekta iz 2016. o sustavu nadzora GNSS za e, veća poslovna vozila. Cilj je bio analizirati dobrobit ovakvog sustava za poboljšanje cestne sigurnosti. Studija je napravljena 2016. da se vidi troškovna učinkovitost sustava za korištenje tahografa ova studija privedena na kraju u lipnju prošle godine i informacija e, informacije stavljene na spolaganje Europskom parlamentu. Sveukupna analiza je pozitivna, pokazuje jasan pozitivni utjecaj ovakvog sustava na cestovnu sigurnost, uštedu vremena, učinkovitije provjere, smanjenje protuzakonitih operacija kabotaže i e, cijene održavanja cesta. Sljedeći primjer tiče se pilot projekt iz 2017. o dostupnom e, pristupačnom e, transportu za osobe sa ograničenom mobilnosti. Cilj je dakle da se omogući osobama sa ograničenom mobilnosti da bolje planiraju i da se bolje pripreme za putovanje diljem Europe. Upravo se pripremamo pokrenuti studiju na ovu temu. U prvoj etapi ćemo napraviti inventar raspoloživih informacija glede E, prekogranične i nacionalna duža putovanja za osobe s ograničenom mobilnošću. Drugi korak bio bi da uvodna strana napravi pilot eksperiment u kojem će informacije pripremljene u prvoj fazi biti uključene u interaktivnu e, aplikaciju, odnosno mrežnu aplikaciju. Konačno izvješće očekujemo krajem tekuće godine i kao što možete zamisliti ovi rezultati svakako će nam pomoći da identificiramo najučinkovita rješenja koja se nalaze za E, i koja se tiču e, transportne njih mogućnosti za ovu skupinu i naravno to će biti od koristi za daljnje političke e, politička rješenja. Sljedeća tema je iz 2017. o sigurnim park, parkiralištima za kamione. Ovo je naravno pravovremeno, imajući na omu razgovore koji su u tijeku s obzirom na paket e, o mobilnosti broj 1. Ovaj projekt za cilj ima da se ocjene potrebe i koji, da se vidi koji su poticaj kako bi se samo raspolaganje sigurne, e, sigurno parkirališta za kamione. Dakle, studija je započela krajem prošle godine, ide do e, siječnja iduće godine, no u desetom mjesecu ćemo već imati nacrt završnog izvješća i u 11. mjesecu ćemo isto tako imati 6.11. ćemo imati konferenciju na ovu temu, tako da se vjerujemo da će i to biti pravovremeno. Što se tiče sljedećeg projekta, ovo se tiče pilot projekta iz 2017. o jedinstvenom europskom e, nebu i odnosno i strukturama također je produžena na 2018. godinu. Cilj ovog projekta je da se razvije predlog za buduću arhitekturu europskog zračnog prostora, nadahnutu konceptom e, Europskog parlamenta o transeuropskim e, e, zračnim autocestama. Pripremljen je plan rada koji bi trebala 9.3. odobriti komisija, a uslijed čega bi mogle početi radovi. Između 3. i 5. mjeseca Sesar zajednički poduhvat će organizirati radionice i sastanak e, menadžera. Krajem ove godine ćemo imati prvo izvješće, onda ćemo dalje definirati što će biti uključeno dakle, u drugoj etapi. Naravno, podrazumije se da će ovo biti od koristi za dalji razvoj okvira rada na jedinstvenom europskom nebu. Zaključno, evo tema o kojoj ste već raspravljali i koja pokazuje da komisija je znatiželjna i na ove teme. Dakle, ovdje se radi o pilot projektu koji, se ti, koji je iz 2018. u biti i koji se bavi identificiranjem i nalazanjem mogućih rješenja i poljoprimjene za razmjenu sustava od ovih um, takometara u Europskoj uniji. Dakle, ovo je iz 2018. i planiramo raditi na ovome narednih uh, tjedana. Podrazumijeva se da ćemo uh, sagledati analizu parlamenta koja je, zbavila ovim. Ova studija bi trebala preći i na 2019. Takvi su trenutni planovi. Imajući ovo sve na umu, dakle, predajem riječ kolegici iz DG Grow. Dakle, Anata Nasu, Ulruk, je li ona ovdje? Ne, još nije. Alors, on revient sur la notion de tourisme plus tard. Là, on va parler de Attendez, attendez. Ah, la personne n'est pas encore arrivée et donc j'ouvre la, la, la personne qui devait parler. Osoba koja nam je trebala govoriti o turističkom dijelu nije još stigla. Nema veze, ipak ćemo sada krenuti s raspravom što se tiče ovog prvog dijela, dijela vezanog uz promet i odmah ću riječ dati gospodinu Van Kampu. Izvolite. Hvala vam lijepa, gospođo predsjednice. Zahvaljujem komisiji na informacijama koje su upravo davale što se tiče projekata. O mom projektu nije bilo govora, ali još se vratim na to. Htio bih reći nešto malo o sigurnim parkijalištima za kamione. Moj kolega Peter Van Dalen iz Gospodarstva a je bio taj koji je predložio taj pilot projekt, ja sam isto tako bio jedan od supotpisatelja, a gospođa iz komisije rekla da će 6. 11. dakle biti konferencija o tome, no do tada ćemo mi već biti u dijalozima i ne znam hoćemo imati dovoljno vremena. Naravno, pod predstavkom da sve ide kako treba. Dakle, ovo je moje pitanje komisiji. Posvećuju li oni e, pažnju također i pitanju financiranja tih parkirališta? To je veliki problem. Države članice misle da će one to same morati sve isfinancirati, ali to nije bila zapravo naša namjena. Mi smo htjeli da to bude komercijalni projekt i stoga me jako zanima kako će se financirati ta sigurna parkirališta za kamione. Zatim imam isto tako jedno pitanje o onom sljedećem projektu, barem tu na mom popisu, na popisu e, kojeg smo dobili od tajništva odbora za promet. To je dakle projekt koji se tiče podrške za električna vozila pod brojem 34027783 u projektu, kako sam vam ja vidio, ima dosta toga što nedostaje. Evo sada ću to potražiti jer to imam na mobitelu. Kao prvo, nadam se da ću se VLP metoda koristiti kao mjerilo a ne ona zastarjela NADC metoda kod potrošača automobila. Dakle, govorimo o novoj metodi duplove LTP, a ne onoj staroj NADC metodi. I zatim što se tiče energetskog miksa, imamo električnu energiju, imamo obnovljivu za energije, onda dobivamo iz toga određeni energetski miks i stoga me zanima koje je vaše ishodište. Polazite li vi od europskog energetskog miksa ili kao što je sada rečeno iz svjetskog energetskog miksa? Svjetski energetski miks je dosta drugačiji od europskog energetskog miksa. I na kraju, gospođo predsjednice, o kakvom životnom vijeku se sada govori kada se govori o automobilima? Naše pitanje je zapravo može li se koristiti mjerilo 200 km za sve projekte što se tiče životnog vijeka automobila. Hvala vam. Gospodine Vimadne Kampe, gospođo Majsner, izvolite. Hvala. Da, e, gospodin Bimane Kamp je postavio pitanje oko mnogih projekata. Ja imam dva specifična pitanja. Jedno je pitanje projekta o jedinstvenom europskom nebu. Malo prije smo čuli izlaganje Europskog rezervnog suda koji je rekao da bi trebali više ulagati u e, područje istraživanja i zanima me jeste li uzeli u obzir to što je Europski revizorski sud ustvrdio. I drugo pitanje što se tiče sigurnih parkirališta, jer sada upravo se bavimo sa paketom o mobilnosti i to je naravno vrlo važno pitanje. Mene zanima gdje se tu sada, što istražuje, dakle imamo li primjere što se tiče najboljih praksi iz država članica već tu ili se taj projekt odvija samo u nekim državama članicama, dakle zanima kako je projekt osmišljen. Hvala vam gospođo Meissner. Gospođa Jala Sender ima riječ. Hvala vam lijepa, gospođo predsjednice. Da, zahvaljujem Srdečnoj Europskoj komisiji na informacijama. Ja bih imala dvije primjedbe. Što se tiče već provedenih, već završenih studija, imali smo tu jednu studiju o tome je li prometni sektor e, privlačan ili ne. Dakle, pitanje upućeno komisiji. Kada se studija završi, što se ona dogodi? Koristi li se taj rezultat na bilo koji način kasnije u okviru svakodnevnog rada komisije? I zatim, Imala bih pitanje upućeno gospođu gospođi Deli, dakle, predsjednici, dakle, ne bismo li mi se mogli pobiniti da neke od tih studija nam se predstave i ovdje, što se tiče našeg svakodnevnog rada, dakle, kada se radi o mladima, o ženama, tu postoje različite teme koje se pokrivaju sa tim pilot projektama i aktivnostima to bi nam pomoglo i u okviru našeg revizijskog rada. Primjerice da vidimo kako u budućnosti možemo bolje oblikovati naš rad. Dakle, to je bila prva točka. Zatim, postoji još jedna studija koju nisam vidjela, mislim da nisam e, dobila popis. Naime, postoji jedna studija o ljudskom ponašanju kod automobila bez vozača. Mene zanima što se s time dogodilo, ja to naime nisam vidjela ili nisam barem pravovremeno vidjela. No, htjela sam znati koliko ste s time već napredovali i možemo li uskoro vidjeti rezultate te studije. Hvala, gospođo Jalan Sender. Riječ ima gospodin Ujheli. Hvala. Htio sam malo pričekati dok stigne predstavnica glavne uprave Grow koja će nam nešto reći o turizmu. Naime, ja imam jedan e, općenit problem koji bih htio sada ovdje izreći pred e, odborom za promet i to je zapravo i poruka upućena predstavnici Europske komisije. Naime, Europski parlament otprilike 40 milijuna eura godišnje koristi za različite pilot projekte, za realizaciju tih projekata. Ne znam kako stvari izgledaju u drugim odborima u Europskom parlamentu, ali ja sam primijetio ovdje kod nas to da Europska komisija s tim novcem raspolaže kao da, mislim, u redu, Europski parlament je im dao taj novac, a mi, zastupnici koji smo toliko mnogo radili na tome, dakle, prema nama, Europska komisija ne osjeća nekakvu obvezu da nam polaže račune o tome. I to nije prihvatljivo. Jako mi je bilo drago kada sam vidio da je ova točka stavljena na dnevni red, jer moramo vrlo jasno reći Europskoj komisiji da su ti pilot projekti tu i da služe tom cilju da se provedu konkretni programi. I to zbog toga što su zastupnici naporno radili na tome izradili su određene vizije i naporno su na tome radili, bavili su se i lobističkim aktivnostima kako bi osigurali finanska sredstva za to. Imali smo otprilike 11 milijardi eura u proračunu od prošle godine koje smo okupili za te projekte i nikad do sad nismo bili toliko uspješni kada se radi o tim lobističkim aktivnostima po pitanju e, projekata za turizam. I to je nešto u čemu je i odbor za promet sudjelovao jer nas je uvijek e, podržavao u tome i samo smo tako mogli ostvariti te uspjehe. A onda kasnije mi ništa ne znamo što se dogodilo s tim novcem. I mislim da ako se tako nastavi s time da ćemo onda mi političari u potpunosti izgubiti naš entuzijazam, nećemo više biti toliko hrabri. Službenici Europske komisije koji nisu izabrani političari, jer izabrani političari naravno moraju polagati račune pred svojim biračima, a ovdje se radi o službenicima, o kolegama koji rade u Europskoj komisiji i e, oni koriste taj novac, a da mi ne znamo uopće zašto se taj novac onda koristi za, ne znam, neke seminare, neke događaje i ne znam što. Krava Koraca i Ana vode jedan odjel prema kojemu ja osobno imam jako dobre odnose. Oni nam pomažu i oni s nama surađuju, ali tu se radi o sustavno općenitom problemu. Svaki put dobivamo od Europske komisije odgovor da Europska komisija nam ne mora polagati računa, da nas zastupnike ne moraju uključiti u te programe, a mi smo zapravo ti koji smo izradili te programe. Mi smo ti koji smo toliko naporno radili za njih i mislim da i drugi kolege mogu potvrditi da je tome doista tako. Ja bih stoga htio zamoliti za sljedeće. E, kako bismo imali dobru suradnju između Europskog parlamenta i komisije bismo trebali svaki put od Europske komisije tražiti da nam položi računa o tome za što su iskoristili novac. A oni zastupnici koji su u jednom trenutku dobili ideju za te projekte, njih svakako treba u sve to uključiti. Evo zadnji primjer, gospođo predsjednice. kao jedna mlada nezaposlena osoba iz Istočne Europe, možemo reći da je upravo jedna takva osoba postala predmet jednog našeg projekta kako bismo izradili projekte za e, preusmjeravanje za te osobe kako bi onda te osobe mogle sudjelovati u različitim programima koji ima veze s turizmom. Svi znamo da je tržište rada na području Istočne Europe e, potpuno drugačije nego na području Zapadne Europe, Londonu i tako dalje. Mi smo osigurali ta sredstva i onda sam nakon pola godine vidio da se taj program sad odvija pod jednim drugačijim imenom i da je jedna korporacija dobila natječaj te da je uspjela izraditi taj projekt, a to je korporacija koja nema nikakve veze sa istočnom robom. A zapravo je to bila sama svrha i bio sami cilj tog projekta. Dakle, molim e, da se to uzme u obzir. Hvala. Hvala vam lijepa, gospodine Ujhelji. na vašim riječima koje podržavamo. Dakle, u jednom trenutku i mi kao parlamentarni zastupnici moramo znati kamo odlazi taj novac i trebamo imati tu transparentnost kako bi doista mogli popratiti projekte na kojima radimo. Ja imam samo dva, tri pitanja. Ako mi dopustite, primjerice postoji taj pilot projekt o brojačima kilometara i o prijavari. I tu mislim da smo u potpunosti mm, ne u skladu sa stvarnošću, zato što će se ta studija završiti jednom kada ćemo mi već e, jako uznapredovati po pitanju izvješća na vlastnu inicijativu. Dakle, zanima me kakvu metodu ćemo idući put moći iskoristiti kako ne bismo zapravo doveli do toga da tih 300 milijuna eura o vraćima kilometra postane suvišno. Mislim, to nam ne treba. Vi ćete to provesti, a mi ćemo već, za to vrijeme izraditi naš izvješće. Dakle, možda nije onda toliko korisno uložiti ta novac u takav projekt. To je moje prvo pitanje. Moje drugo pitanje je sljedeće. Svi ovi projekti koji ste danas naveli, koji se provode i to je dobro tako, zanima me kako se možemo pobrinuti da, kao što je gospodin Heli rekao, da popratimo te projekte. Primjerice što se tiče e, mobilnosti u gradovima, kako se možemo pobrinuti da sutra se ti pilot projekti na konkretan način pretvore u neki općenit model. Tu imamo dobre mjere, imamo baš dobra rješenja u pilot projektima i kako možemo iz toga onda u budućnosti izraditi prave političke mjere i e, te programe generalizirati, a ne da samo da imamo nekoliko malih projekata koji onda se neće koristiti za ništa drugo u budućnosti. To je moje prvo pitanje. Evo, gospođa Mona Borkland može odgovoriti na sva ta pitanja. A vrlo ću kako dati riječi komisiji što se tiče tog turističkog dijela. Izvolite. Eh, Puno hvala. Odgovorit ću kratko. Najprije par riječ o eh, sigurnim parkiralištima za teška vozila. Projekt kojim se bavimo će se pozabaviti, kao što smo rekli, eh, kako osigurati parkirališta koja će biti sigurna i zaštićena što bismo trebali napraviti kako bismo to podstakli. I također trebamo se pitati gdje trebaju biti takva parkirališta te koliko bi ih trebalo biti kako bismo udovoljili potrebama. Na koji način se najbolje može postaći dionike kako javne tako privatne da osiguraju takva parkirališta. Naravno to je komplementarno jer u okviru instrumenta za povezivanje Europe već imamo e, te aspekte, ali treba dakle ih komplementarno financirati jer instrument za povezivanje Europe predviđa da se takva sigurna parkirališta osiguraju na svakih 100 km. Dakle, potrebno je načiniti mrežu parkirališta takve vrste koja bi udovoljila potrebama. Što se tiče životnog vijeka električnih vozila je pitanje na koje ja ne mogu odgovoriti i morat ću se vratiti na to pa ćemo vam se obratiti pismenim putem i bilateralno jer ja nisam stručna za ta pitanja. O pitanju jedinstvenog europskog neba pitali ste hoćemo li uzeti u obzir zaključke revizorskog suda. Pilot projekti načinjeni su tako da mi na svim potrebnim informacijama gradimo ono što radimo i dakle to ćemo učiniti. Ovaj pilot projekt dolazi u pravom trenutku jer će nam omogućiti da nađemo stvarne dokaze zajedno s tehničkim stručnjacima da vidimo kako treba raditi na ovim pitanjima. Jer e, potrebno je više ulagati u to područje, to smo već vidjeli. Što se događa jednom kada se studije završe, to je jako dobro pitanje i prakse su različite. Što se tiče određenog broja projekata, Europski parlament već sudjeluje u pripremnoj fazi projekata putem različitih radionica primjerice. Jednom kada je sve organizirano, mi e, vam možemo proslijediti informacije, ali komisija je naravno spremna slati vam i dalje informacije, naročito nakon što se te studije završe Mislim da je to sasvim u redu, a osim toga obvezali smo se na to da ćemo polagati račune. S naše strane mi to koristimo na osnovu E, dokaza. Mi jesmo komisija koja radi na osnovu podataka i dokazima i relevantnih analiza. Mi to koristimo, a možemo koristiti sve te podatke kako bi se raspravljalo o tome na e, međuinstitucijskoj razini. Što se tiče ljudskog ponašanja i automatizirane vožnje, to je dio projekta za 2018. godinu i uskoro će se usvojiti financijska konstrukcija za to. Što se tiče samog tahografa broj 1, u pilot projektu, dakle, koje za 2018. godinu mi ćemo se baviti tim pitanjima raskoraka. Naravno, uključit ćemo i to u naš projekt. A već sam odgovorila o pitanju polaganja računa i korištenju informacija koje ćemo širiti u tim projektima, za što ćemo se zalagati. Hvala vam lijepa na svim ovim odgovorima. Sada se okrećem vašoj kolegici koja se bavi pitanjima turizma. Gospođa Ana sopu ima riječ. Hvala, jako ste dobro izgovorili moje ime. Poštovani članovi odbora za promet i turizam, hvala vam što nam dajete mogućnost da vam damo pregled pilot projekata i pripremnih radnji različitih projekata na planu e, turizma. Oprostite što kasnim, jer je ova točka bila na dnevnom redu nešto ranije. Dakle, Europska komisija daje pisanim putem informacije Europskom parlamentu o prijelaznom godišnjem izvješću o pilot projektima i pripremnim djelatnostima uz to slijedi proračun za sljedeću godinu. Komisija e, redovito organizira informativne sesije za Europski parlament, a mi ćemo vam također prikazati i način na koji smo proveli prethodne pilot projekte i pripremne djelatnosti. U razdoblju 2015. do 2018. E, bilo je devet takvih projekata na području turizma u iznosu od 11 milijardi eura. Zahvaljujem Europskom parlamentu što je predložio te projekte te što izražava potporu sektoru turizma. Prvi pilot projekt je bio onaj kojim se želeo poboljšati kvaliteta radnih mjesta i stažiranja u cijeloj Europi na području turizma. Bio je to dio proračuna za 2016. godinu s 500 milijuna eura. E, tu se usmirilo na karijere u sektoru turizma koje žele opisati kao privlačne i e, traže odgovarajuće kvalifikacije za e, ljude koji rade u turizmu. Trebao je ukazati koje se karijere mogu imati u turizmu, u gastronomiji, hoteljerstvu, u upravljanju turističkim destinacijama, digitalnim uslugama i inovacijama. Projekt je usmjeren na osam država članica, ali rezultati se mogu preuzeti i u drugim državama članicama, te se nadamo da će i u drugim državama članicama oni dati rezultata. E, radilo se o rezultatima kao što su e, prospekti, zatim paketi koji se rade za one koji se žele kvalificirati u turizmu, zatim informativni paketi za, o karijerama u turizmu. Također organizirani su sajmovi u osam država članica Šest radionica je organizirano sa ljudima koji su tražili posao i također se je radilo o tome da se uoči koja vrsta kvalifikacija je manjkava te da se da bolja informacija o karijerama u sektoru turizma. Preko 500 ljudi sudjelovalo je u tome. Zastupnici Europskog parlamenta moći će više čuti o rezultatima ovog pilot projekta 2. travnja kada će šef projekta u Europskom parlamentu vrlo detaljno izložiti o tome kako je taj projekat tekao. Radi se također na nastavljanju politika koje će slijediti iz rezultata ovog projekta. Radi se inače o projektu pod, koji je financiran iz Erasmusa Plus, koji se naročito usmjerava na e, doškolovanje kada e, neke kvalifikacije nedostaju. Sada nešto o pripremnoj aktivnostima o transnacionalnoj kulturi. E, 3 eh, milijuna eura bilo je izdvojeno za taj projekt. Eh, ta pripremna radnja eh, uslijedila je kao suradnja s UNESCO, a radilo se o danima europske baštine. Europske putevi kulture, njih 36, su bile preuzete, a također i E, u to su bili uključene manje poznate mjesta iz kulturne baštine UNESCO. Zapravo četiri različite e, puta smo izabrali koji će naročito sudjelovati u tome e, primjerice romantična Europa i ti će projekti trajati 18 mjeseci. Rezultati do sada uključuju radne izgradnje kapaciteta kao potpora e, tim e, putevima, zatim organizacija radionica, mobilna web platforma kojima se promiču e, ta putovanja, a također ciljana promičba u suradnji s National Geographicom. Radimo e, na tome da promičemo ta putovanja tijekom 2018. godine sve do 2019. godine kako bi ona bila poznatija i naročito se usmjeravamo na daleka tržišta, primjerice Kinu, jer ove godine godina kulturne suradnje e, sa Kinom, ali isto tako usmjeravamo se na tržišti Sjeverne Amerike. Radimo na promičbi u okviru godine turizma Europska unija Kina. Zatim u okviru ovogodišnje godine kulturne baštine, a također radimo na zajedničkoj promičbenoj platformi. To je nova platforma Nova inicijativa, o kojoj ću kasnije govoriti više. Pitanja promidžbe vezana za ta četiri putovanja imaju za cilj da se bolje uspostavi komunikacija između lokalnih vlasti, turističkih ureda i e, kulturnih spomenika. Sada nešto više o jednom pilot projektu na drugu temu. Zove se e, turizam kao most u svijetu. Izlasan je u okviru proračuna iz 2015. godine, a prvobitno je izvojeno 700 milijuna e, eura a parlament je tražio da se nastavi s dodatnim proračunom od 1,1 e, milijuna eura. U prvoj fazi proračun je bio ograničen, a ciljevi parlamenta takvi da smo se odlučili usmjeriti na suradnju između europskih turističkih tvrtki i kineskih turističkih tvrtki, zatim usmjeriti se na kineske goste i na kraju e, da europska turistička e, industrija bude spremna ugostiti kineske goste. U okviru ove godine koja je godina turističke suradnje između Kine i Europske unije, ovo se naročito provodi. E, na e, stranicama te e, manifestacije mogu se naći različite informacije od e, webinara, ali e, organizirat će se također dvije radonice, jedna u Kini u Šangaju, a druga u Londonu. A isto tako organizirana su i putovanje za kineske operatore Što se tiče pripremne akcije na tu temu, ona je izglasana u okviru proračuna za 2018. godinu. Europski parlament predložio je i dva pilot projekta o destinacije u Europi i o tome kako promicati Europu kao e, destinaciju koja će biti vrlo e, značajna. I mi smo u Europskom parlamentu ostvarili ekonomije razmjena i kombinirali smo ovaj proračun s našim redovnim proračunom u okviru projekta COSME te sa Europskim fondom za pomorstvo i ribarstvo. Tako je spojeni proračuni omogućuju nam zajedničku promidžbu Europe kao turističkog odredišta kojom upravlja Europska komisija. Ta platforma treba se usmjeriti na marketing europskih turističkih proizvoda, usmjeriti se na goste iz trećih zemalja i ono što je novina jest ne samo da spajamo različite turističke agencije i turističke zajednice različitih zemalja, već i e, mnoge druge E, dionike, dakle različite kulturne ustanove. Zalažemo se također i za promicanje e, blaga iz europske kulturne baštine. Zaključno još par riječi o pametnom turizmu u Europi. E, pripreme za to počele su već u siječnju i sada su u punom jeku. Izabrali smo dva grada, dva europska glavna grada, dvije prijestolnice pametne e, pametnog turizma za 2019. odnosno 2020. godinu. Izvojili smo gradove koje se posebno usmjeravaju na pametan turizam, što znači pristupačnost, održivost, iskorištavanje digitalnih industrija, ali također i kulture i e, kreativne industrije i tu računamo na potporu Europskog parlamenta. Nadamo se da će Europski parlament sudjelovati u izbornom povjerenstvu koji će birati te glavne e, gradove Europske pametne kulture, a ta dva grada bit će imenovana u studenom ove godine. Hvala vam na povjerenju i zadacima koje ste nam dali. Dijelimo sa vama e, glavne ciljeve vezane za turizam i promicanje Europe kao turističke destinacije. Mi e, ćemo s tome rado surađivati ne samo sada, već i na dugi rok. Hvala na izlaganju, no moram to reći, situacija je složena, jako je teško za nas pratiti ovo što govorite bez slajda, bez prezentacije svega toga što ste napravili, osobito sektor transporta gospođe Brkland, dakle kad imamo pilot projekt, imamo i opis, iznos i tako dalje s jasnim crtama. A sada vaše izlaganje, žao mi što moram reći, malo je komplicirano jer nemamo slajdova, ne znamo točno o čemu govorite u datim trenucima, tako da smo donekle izgubljeni. Dakle, molim vas, sljedeći put bilo lijepo, dakle, kada govorimo o ovim pilot projektima, da imamo, odnosno da pošaljete mom tajništvu ili ranije, barem PowerPoint prezentaciju, da stvari budu jasne. Da ćemo vam opet riječ kasnije, sada ćemo vidjeti da li kolege imaju nekih pitanja o turizmu, gospodine Liri je li e, gospodin Ivan Kamp i gospođa Ajal Sender imate riječ na par minuta. Dakle, prvi gospodin Ivan Kamp. Hvala, predsjednice. Evo imam jedan kratak komentar. Bolje reći pitanje. Naime, stručnjak za stručnjaci za turizam Pučana, gospoda Grande i Montero nisu tu, tako da ih moram evo, improviziran mijenjati. Ali prošli put imali smo jako zanimljivu raspravu o turizmu iz Vikine. i tada sam poslije pitanje na temu reciprociteta. Naime, zaprepašen sam činjenicom što kineski e, industrija kineskog turizma uvijek je spremna, dakle, slati ljude dolaziti u Europu, no u okviru ovog projekta možemo li određenu pozornost posvetiti i reciprocitetu kada europska poduzeća, vodiči, voditelji skupina, da li oni mogu ići u Kinu i tamo raditi? Dakle, zahvaljujem komisiji na svim informacijama i evo, imam to pitanje. Hvala vam gospodin Van Kamp na vašem pitanju. Gospođo Ajela Sender, imate riječ, izvolite. Hvala predsjednice da, evo, na isti način kao što smo rekli, dobili smo zadovoljavajuće rješenje od komisije na posljedna pitanja, no što se dogodilo s nekim od e, ovih pilot projekata inicijativa, ali konkretno mislim na pripremno djelovanje od ranijih godina, na primjer projekt Kalipso, gdje se radilo o nuđenju turističkih aktivnosti svim e, skupinama, dakle obiteljima, starijima, onima koji E, teško mogu iz financijskih razloga i drugih razloga si priuštiti godišnji otmor. Dakle, evo, htjeli bismo čuti što se desilo s tim. Te uzeti u obzir i financijsku i socijalnu krizu. Dakle, mislim da je taj projekt bio doista najvažniji, jer je njegova meta bila bio taj srednji sloj koji je jako pretrpio i radnici u određenim sektorima su bili doista ugroženi i eto, ti radnici koji su mogli otići na odmor, to je nešto što je bilo njihovo evo, stečeno pravo, ako možemo tako reći, ali sustav bez njega. Dakle, ta skupina Ovdje se ta skupina htjela uključiti u te aktivnosti i to je zanemarano u biti. Dakle, htio sam pitati koje su pripremna djelovanja poduzeta od strane komisije? Zatim, koji su drugi projekti napravljeni i kakve ideje su iznjedrile, dakle, kako bi se bavilo ovim konkretnim pitanjima. Hvala. Evo sada, gospodin Ujeli, imate pitanje komisije. Komisija će raspolagati dvije minute da nam odgovori na pitanja. Hvala. Obraćam se sada Ani. Ona najme bila tu kada sam malo priuzeo riječ sigurno smo prije započeli s ovom točkom nego što je bilo predviđeno. Ja ću Ani proslijediti tekst mog govora kojeg sam malo prije održao. Zapravo se u suštini radilo o tome da novci koji su prikupljeni s našom pomoći, da se troše za različite događaje, konferencije, a da pritom mi e, s tim novcem želimo raditi politiku za Europu i to nije e, pogreška pojedinačnih e, zastupnika niti pojedinačnih službenika iz Europske komisije, nego je cijeli sustav manjkav. Predlažem da koordinatori da se pozabave tom temom i trebali bismo Europsku komisiju pod vodstvom e, predsjednika komisije gospodina Žunkoda Junkera upitati kako se zapravo koriste ti novci. to nije samo tema socijaldemokrata. Nismo mi samo ti koji to zanima. Koordinatori bi trebali preuzeti inicijativu kada se radi o ovoj temi. I ponavljam, dakle, ne radi se o tim pojedinačnim odjelima komisije, nego se radi o samom sustavu i ne želim dopustiti da se tako nastavi postupati. Hvala gospodine Jeli. Mislim da će naš sljedeći sasna koordinatora imati guzdnevni red. No, sada predajem riječi predsjednici komisije koja će odgovoriti na pitanja kolega. Imate dva minuta na splaganju, izvolite. Hvala predsjednice. Što se tiče pitanja reciprociteta u suradnji sa odnosima s Kinom, evo dva e, Većina ključnih događaja tiče poslovnog sektora koji smo organizirali, jedan je bio u Šangaju održan, drugi u Londonu i u kontekstu 2018. godine godina turizma između EU i Kine organiziramo događanje za poslovni sektor ne samo u Europi, u Berlinu, već i u Šangaju, e, Pekingu i Makao. Dakle, jako smo osjetljivi na pitanje reciprociteta i stvaranja mogućnosti na obje strane. A sada ću predati riječ kolegici koja će odgovoriti na pitanje pripremnih e, radnji za projekt Lipson. No prije toga sam želim još reći da smo poslali jednu kratku PowerPoint prezentaciju sa popisom pilot projekata i pripremnih e, djelovanja tajništu. Sad možda je to negdje zagubljeno i zbog toga nije pokazano. Zatim, u prezentaciji možda to nije bilo jasno rečeno, ali dopustite da ponovim, dakle, naši napori su usmjereni ka povezivanju rezultata ovih projekata sa europskim projektima i politikama, bilo da se radi o vještinama, u turizmu ili u promječbi Europe kao glavne znaciji ili u promociji kulturnog turizma. Evo, to su samo ta tri primjera. A sada predajem riječ kolegici. Hvala. Gospođa Jela znam da vam je jako stalo do ovih e, konkretnih pripremnih djelovanja i nastavili smo nakon kraja pripremnih e, djelovanja raditi na tome. U biti imamo jedan plan djelovanja koji je izrađen uz pomoć stručnjaka sektora, možemo to podijeliti s vama. I surađivali smo sa DigiConnect u okviru aktivnog starenja, program aktivnog starenja, kako bismo surađivali i na tome. Također smo stavili, radili smo i u okviru kosmea na mogućnost diversificiranja turističke ponude kako bi ona uključila određene ciljane skupine kao što su mladi, starije osobe ili osobe sa niskim prihodima. Dakle, doista nastojimo imati to sve na umu i osjetljivo pitanje i sezonski rad e, i na time se bavimo jer znamo da je to jedan od najvećih izazova za ovaj sektor. Hvala dame, na preciznosti u pružanju odgovora na ova razna pitanja. Nadam se da ćemo imati mogućnost e, ponovno se skoro vidjeti i dobiti još više informacija, ako dopustite, pitanje turizma je od ključnog značaja i za naš odbor. Gospodin Van den Kamp, ukoliko nemate ništa za reći pod razno, nemate, dobro, onda nemamo ništa pod razno, onda vam mogu javiti da ćemo održati sljedeći sastanak u ponedjeljak 9. pardon, 19. ožujka u 15 sati računam na sve vas. I želim vam e, uspješan tjedan u radu u parlamentu Europske unije. Hvala svima i želim vam uspješan tjedan.